strana oplitanja u izbore i dezinformacije u nacionalnim i europskim demokratskim procesima. Dakle, dezinformacije koje su povezane sa tim svim procesima, to je nešto čime smo čime se nažalost sve češće suočavamo i time započinjemo s našom raspravom. Prvo, tko se javio za riječ Gospođa Tuporajnen u ime vijeća, izvolite. Gospodine predsjedniče, časni zastupnici, gotovo su prošla četiri mjeseca e, od izbora za Europski parlament e, koji su u nekim državama članicama bile kombinirane s drugim izborima i Znanstvenici i veliki broj drugih je pri tome otkrio da su postojali dakle e, uplitanja sa strane u te izbore. Dakle, mi moramo biti pripremni i moramo svima posvijestiti to kako bi postali otporniji i snažniji u pogledu naše demokracije i što se tiče takvih e, hibridnih prijetnje, uključujući informiranje. To je uistinu jedna ozbiljna prijetnja. Dugoročni napori da se osnaži otpornost naših demokratskih država su uistinu bitni, budući da te e, dezinformacije i hibridne prijetnje su stalna opasnost. Kada govorimo o sve većim rizicima i o tome o kakvim se manipulacijama radi, a to je opet povezano i sa umjetnom inteligencijom, prikupljanjem podataka, sve to zahtjeva stalnu e, procjenu i odgovarajući odgovor. Vijeće pozdravlja namjeru komisije da provede jedno dubinsko vrednovanje E, obveza koje su preuzele online platforme i druge potpisnice u pogledu kodeksa ponašanja. Vijeće prati e, provedbu e, i rad svojih radnih stranaka i vidjet ćemo što bismo mogli komisiji predložiti do kraja godine. Do kraja godine očekujemo izvješće komisije o izborima za Europski parlament u 2019. pogotovo što se tiče naše moguće otpornosti u daljnjim izborima i bit će nam zanimljivo čuti što komisija misli u pogledu nekih mogućih budućih inicijativa. Mi smatramo da je ova tema vrlo važna, kao što je više puta i ponovilo vijeće, e, uključujući to i u novu stratešku agendu. Institucije Europske unije i države članice su tu vrlo važne, naravno svatko unutar svojih nadležnosti kada govorimo o zaštiti tih demokratskih procesa. Tu su potrebni udruženi napori od strane država članica i Europske unije, ali i civilno e, društvo i privatni sektor se tu moraju uključiti. Naš odgovor treba biti sveobuhvatan, trebamo se fokusirati i na internu i eksternu dimenziju te prijetnje. Od zaključaka koje je vijeće usvojilo u ožujku E, kada govorimo o poštenim europskim izborima, tu smo pozdravili paket, e, izborni paket Europske e, komisije i možemo reći da je od tada puno toga učinjeno što se tiče pojedinih država članica ukupno gledajući Europske unije organiziranje dakle redovitih sastanaka naše mreže za izbore gdje se razmjenjuju dobra iskustva i isto tako identificiraju rizici. Nadalje postavljanje jednog sustava za uzbunjivanje gdje države članice brzo izmjenjuju informacije o takvim informacijskim kampanjama. Snažanje strateške komunikacije i europskih vrijednosti i politika, snaženje europskih medija time što se stvaraju e, mreže za e, provjeru e, i to nezavisne mreže za provjeru činjenica Trebamo isto tako zaštititi te elektronske procese i kao što sam rekla činiti to sa privatnim sektorom i sa privatnim sektorom. Važna je procjena e, kiberkriminala i razne e, promjene koje sam već spomenula. Dakle, tu je i sam nadzor vrzo važan kada govorimo o društvenim mrežama, njihovim platformama, a moramo i surađivati sa relevantnim međunarodnim čimbenicima. U svakom slučaju puno toga je učinjeno uvaženi zastupnici, predsjedniče. Kako bismo nastavili s ovakvim naporima, e, rumunsko predsjedništvo je pripremilo izvješće u e, tome što je do sada e, učinjeno kroz e, ove izbore kakve su se informacije prikupile. Jedan od glavnih prioriteta našeg predsjedništva je da osnažimo otpornost našeg demokratskog društva, da se zaštitimo daljnjih uplitanja i to kroz koordinirano djelovanje na svim razinima kako bismo e, osnažili e, sveobuhvatnu zaštitu naših građana. Dakle, trebamo imati otvorena demokratska društva i i trebamo u potpunosti poštivati temeljna prava naših građana, uključujući slobodu izražavanja. U tom kontekstu naše predsjedništvo e, posebno naglašava sposobnosti Europske unije u tome da se suprotstavi takvim e, napadima. Već u srpnju im stalna radna e, skupina je uspostavljena i oni su već održali svoj prvi sastanak. Isto tako je vrlo važno i nužno da nastavimo sa razvojem partnerstva, pogotovo kada govorimo o našoj suradnji s NATO-om. Europski centar za izvrsnost koji se nalazi u Helsinkiju, a koji se posebno upravo bavi e, tim e, nam je od velike pomoći. Te opasnosti i napadi se nalaze posvuda, dakle, ne samo unutar granica Europske unije a e akcijski plan protiv dezinformiranja naglašava koliko je važno da radimo isto tako na tome sa našim susjedima kako na istoku tako recimo i na zapadnom Balkanu. Trebamo snažiti medije, razotkriti takve dezinformacije i to trebamo sve činiti i u našem susjedstvu. Moramo se ujediniti i to na jedan strukturiran, koordiniran način kako bi se mogli pozabaviti tim izazovima. E, zaštititi izbore. To je nešto što je ključno kada govorimo o našim europskim vrijednostima. Hvala vam lijepa na vašoj pažnji, dame i gospodo. Hvala lijepa. Sad imamo dva predstavnika komisije ovdje danas kod nas, gospođa Jurova i gospodin King. Započet će gospođa povjerenica, gospođa Jourova. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, poštivanje temeljnih prava demokracije i vladavine prava su tri zajedničke vrijednosti koje u stvari ujedinjuju Europsku uniju i ne bi ih trebali uzeti samo tako. E, gospođa von der Leyen je objavila e, da će ova tema isto biti jedan od prioriteta. Ona je naglasila da naši demokratski susavi su sve više pod napadom od strane onih koji žele destabilizirati i podijeliti Uniju. Stoga moramo činiti još više kako bi se zaštitili od e, vanjskih utjecaja. Širenje dezinformacija i isto tako e, širenje tamnog novca je nešto što utječe i na naše strukture i na javnu raspravu domaći i strani čimbenici mogu to sve zloupotrijebiti kako bi manipulirali našim društvom. E, recimo tu su i različite teme gdje se to čini javna sigurnost, migracije, klimatske promjene, financije, e, i takve manipulacije mogu umanjiti dakle i naše vjerovanje u znanost i empiričke dokaze. Vrlo je važno da imamo poštene e, izbore i to je prije svega odgovornost e, država članica, međutim tu je bitan europski pristor ako uzmemo u obzir e, taj prekogranični aspekt u pogledu manipuliranja ono što utječe na jednu državu članicu može utjecati na sve kroz elektronski paket. E, u rujnu 2018. komisija već snažno postupila kako bi zaštitila integritet izbora i kako bi se borila protiv dezinformiranja. Kroz provedbu tog paketa je komisija ohrabrila elektronske medije da identificiraju isto tako najbolje moguće procese i najbolje prakse i imamo i novu uspostavljeno europski kooperacijsku e, mrežu koja dozvoljava razmjenu najboljih praksi i stvaranje operativnih veza između država članica. E, već smo imali četiri sastanka unutar te mreže i e, nakon izbora je odmah e, organiziran jedan sastanak gdje su se prikupile sve e, činjenice i tu su sudjelovale mreže koje su imali plodonosnu međusobnu razmjenu i tu smo imali predstavnike od drugih institucija uključujući parlament i civilno društvo. Te aktivnosti pokrivaju sve aspekte ovog vrlog kompleksnog problema, dakle podizanje svijesti kod građana, e, zatim stvaranje određene mape e, instrumenta koje stoje na raspolaganju i isto tako tu smo imali vrlo važnu vježbu na razini Europske unije kako bi države članice mogle osnažiti svoju otpornost na kiber napade. Države članice su aktivno sudjelovale u toj mreži, izrasili svoju želju da te mreže na nacionalnoj i na europskoj razini nastave s radom i nakon izbora kako bi podržali napore države članica u tome da se osnaži otpornost u pogledu njihovih sustava. Naša preliminarna analiza kada govorimo o primjeni i nedavnim izborima je dosta ohrabrujuća. Koordinirani pristup Europske unije nam je omogućio da se bolje pripremimo i koordiniramo u toj borbi protiv manipulacija i dezinformacija. Kao što je to već učinjeno tijekom prethodnih izbora, mi provodimo preispitivanje e, dakle izbora, odnosno analizu izbora za Europski parlament. I tu postoji čitav niz foruma, uključujući i G7 i NATO, e, neke druge načine i to odražava jedan koordinirani pristup e, među demokracijama kako bi se pozabavili tim problemom i isto tako snažili našu otpornost. Međunarodna suradnja e, nam pomaže da instrumentalno Postojeći instrumenti svi džimpenici djeluju zajedno uz poštivanje temeljnih prava, prije svega tu mislimo na slobodu izražavanja i udruživanja. Kao što je gospođa von der Leyen rekla, ako komisiju parlament potvrdi, onda ćemo raditi na tom daljem demokratskom akcijskom e, planu kako bi se mogli osnažiti u tom području. Ako komisija bude e, potvrđena, ja ću kao e, podpredsjednica i sama raditi na tom planu, e, snaživati otpornost naših demokratskih sustava, boriti se protiv lažnih vijesti, jer to je nešto što je uistinu nužno kada govorimo o postojećoj situaciji. Nadalje, ono što je još vrlo važno je sloboda izražavanja, sloboda medija, tu nam je pluralizam vrlo bitan i time ćemo se pratiti i štititi kao sljedeća komisija. U svim tim naporima, ako budem potvrđena u svojoj budućoj ulozi, ja ću usko surađivati s parlamentom, s državama članicama, s građanima i sa drugim dionicima na tome da očuvamo demokraciju u Europi. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Sljedeći govornik iz komisije je povjereni King. Gospodine predsjedavajući, drage kolege, ja ću se fokusirati e, na sam izazov dezinformiranja. Kao što smo već čuli, nažalost, tijekom nedavnih izbora za Europski parlament, odnosno na svu sreću, nije bilo nikakvo dezinformiranje u širokim razmjerima, što ne znači da su ti izbori bili jedna zona slobodna od dezinformiranja. Nije tome bilo tako. Postoji čitav niz izvješća i diljem Europe o različitim vrstama dezinformiranja. Na primjer, evo uzet ćemo jedan primjer iz jedne druge države članice, recimo iz Njemačke. Postoje dobro istražene vijesti da online promoviranje jedne njemačke stranke je predstavljalo 86% e, svih aktivnosti stranke na Facebooku. Dakle, četiri puta više komentara i šest puta više takozvanog šeranja, dakle svih drugih političkih stranaka zajedno. Puno toga je došlo od jednog klastera od 80 tisuća sumnjivih e, e, računa gdje imamo vrlo sumnjiva e, imena. I čini se da se tu radilo o vrlo velikom broju sadržaja koji se širio na taj način. Te dezinformacije su u stvari činjenica, dakle dezinformiranje je činjenica našeg modernog političkog života. I platforme ne mogu identificirati mm, ovakvu jednu situaciju, e, onda imamo uistinu problem. Ne znam što vi mislite, ali ja mislim da ne možemo to prihvatiti kao neku novu normu. Moramo učiniti više, moramo raditi na tome zajedno i zatvoriti taj prostor gdje ti loši neprijateljski čimbenici šire te dezinformacije i trebamo snažiti našu otpornost kako bi to e, postalo sve težim za e, činiti i zato mi zajedno sa državama članicama i sa čitim nizem drugih partnera radimo barem na četiri područja. Kao prvo, kao što je već spomenuto, mi smo uspostavili jedan sustav brzog uzbunjivanja koji države članice i Europsku uniju povezuje u tome da koordinirano se borimo protiv kampanja, odnosno dezinformiranja. Trebamo ponovno osnažiti taj mehanizam. Imali smo tu čitav niz konsultacija u pogledu toga kako možemo osnažiti razmjenu informacije između država članica, institucija i što se tiče samih platformi. Dakle, tu mislim i na e, civilno društvo. I trebamo nekako jedan snažan centar napraviti u pogledu takve analitike i e, borbe protiv dezinformiranja. Tijekom protekle dvije godine smo mobilizirali jednu zajednicu znanstvenika, e, e, čimbenika iz e, civilnog društva koji analiziraju činjenice, koji se bave time i kako bi osnažili rad takve zajednice, mi ćemo uskoro imati jednu novu europsku online platformu i na taj način ćemo imati 38 organizacija koje provjeravaju činjenice koje će raditi zajedno na toj platformi i to će biti mm, financirano kroz naš program Connecting Europe Facility, dakle kroz taj naš instrument. Međutim, eh, mi moramo imati siguran pristup e, podacima od strane takvih e, e, ljudi kako bi oni mogli provoditi svoja istraživanja. Naravno, stalno moramo osiguravati pri tome nužne etičke i profesionalne standarde, što me opet sad dovodi do treće točke na kojoj smo radili. Dakle, mi smo natjerali velike platforme da potpišu jedan kodeks o ponašanju vezano uz dezinformacije. Pro, uz rujnu prošle godine smo završili s time, dakle Mozilla, Google i ostali koji se bave reklamiranjem e, su tu, a sad imamo i Microsoft. Dakle, tu se radi u istinu o ozbiljnim ljudima. Oni su preuzeli listu različitih obveza, 15 takvih obveza i mi e, pratimo što oni čine s obzirom na te preuzete obveze. To negdje sredine rujna, znači uskoro ćemo e, od njih dobiti njihove vlastite procjene, odnosno instrumente koji će služiti vlastitim procjenama i onda ćemo imati jednu nezavisnu reviziju od e, treće strane e, i to će biti izvršeno do sredine listopada. Nakon tih izvješća ćemo imati jedan pregled u pogledu toga gdje se nalazimo i kakva je situacija u pogledu provedbe tog kodeksa i to će biti do kraja listopada i onda ćemo imati punu procjenu kroz komunikaciju komisije koju planiramo objaviti početkom iduće godine nakon daljnjih konzultacija s nezavisnim stručnjacima kao i s državama, članicama i drugim e, regulatorima koji se e, bave audiovizualnim medijima. Kao što je već više puta rečeno, ako ti rezultati ne budu zadovoljavajući, mi mislimo da se trebamo pozabaviti nekim daljnjim akcijama, ako bude nužno e, uključiti i donijeti jednu uredbu. Tu su i neki drugi zakonodavni prijedlozi koji postoje u različitim državama članica, recimo vlada Ujedinjene kraljevine iznijela svoju namjeru, dakle da to učini kroz takozvanu bijelu knjigu, u Francuskoj isto postoje takva nastojanja mi ohrabrujemo države članice u tim nastojanjima, stojimo nam na raspolaganju, želimo vam pomoći tamo gdje možemo i na kraju e, radimo na tome da tu osnažimo i naše građane, e, dakle treba pojačati pismenost u e, pogledu medija, osnažiti tu svijest građana, oni trebaju postati otporniji, jači kada govorimo o takvim lažnim informacijama. Sve u svemu mislim da smo obavili dobar posao, dosta smo toga učinili, ali još puno toga imamo i za obaviti. I kao što je povjerenica Jurova rekla, drago mi je da e, nadolazeća komisija i nadolazeća predsjednica su naglasili koliko je važan taj e, posao Dakle, kao što smo rekli, ako budemo potvrđeni u svom programu, a i buduća predsjednica je rekla da želi imati jedan koordinirani europski pristup kada govorimo o ljudskim e, i etičkim e, implikacijama i želi isto tako uvesti novi akt u pogledu digitalnih e, usluga gdje trebamo uvesti određena e, sigurnosna pravila. Sve je to vrlo važno kada govorimo o ovoj raspravi. Ti napori zajedno s onim udruženi s onima koje smo već spomenuli će nam omogućiti da imamo e, jednu sigurnu i demokratsku budućnost za sve naše građane. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Zahvaljujemo i na ovim uvodnim opsežnim izjavama. Evo sada se javljaju zastupnici za riječ i prvi govornik je gospodin Tobe Tomas. Hvala vam predsjedniče. Zahvaljujem predstavnicima Vijeća komisije, uvaženim kolegama zastupnicima. Ova rasprava bavi se temeljnim europskim vrednotama, vladavinom prava, slobodom i e, demokratskim izborima. Mislim da je iznimno važno da Europski parlament e, nakon ove rasprave predloži jednu snažnu rezoluciju. Mi u Europi moramo se zalagati za slobodne demokratske izbore bez uplitanja stranih država. Nažalost, to nije trenutna situacija u Europi i mislim da je izuzetno važno da Europski parlament bez straha jasno progovori o tome. Poznato je da Rusija provodi jedan niskointenzivni informacijski rat protiv Europe. Njihovi državni mediji i pomoću trolova pokušavaju ugroziti demokratsku raspravu u Europi. Međutim, tu su i neke druge totalitarne države poput Kine, Irana i Sjeverne Koreje koji također pokušavaju oslabiti naš demokratski sustav donošenja odluka. Mislim da moramo stati u obranu svojih vrijednosti ukoliko se pojavi agresija, odnosno napad na naše demokratske institucije, to mora za sobom povući određene posljedice. Dragi prijatelji, mislim da se na plenarnoj sjednici vidi koliko se razlikuju naša mišljenja. To je ono što zovemo demokracijom. No važno je da se složimo da ukoliko na, ostavimo demokratske procese donošenja odluka na milost i nemilost stranim akterima, da ćemo izgubiti svoju neovisnost. I zato tijekom sljedećih tjedana moramo donijeti zajedničku rezoluciju koju ćemo se založiti za europske vrijednosti. Hvala gospođa Pirikati, hvala vam dragi kolege u demokraciji slobodni demokratski izbori su ključni. Međutim, nažalost, to nije nešto što trebamo uzimati zdravo za gotovo. Proteklih godina milijuni europljana bili su izloženi masivnim dezinformacijskim kampanjama za vrijeme izbora i to kao posljedica stranog uplitanja. Kibernapadi su porasli na do sada neviđenu razinu, postoji pristup strateškoj infrastrukturi i podacima. Ključni E, izborni zakoni o financiranju političkih stranaka od strane trećih zemalja su prekršeni ili se zaobilaze. Nedavno je obavljen plan ruskih vlasti da financiraju kampenju Matea Salvinija. To je tek najnovija afera i to se ne tiče samo Rusije ili Italije. U ovome domu mi smo jasno govorili o pitanju uplitanja stranih aktera za vrijeme prethodnog saziva i drago mi je da će i finsko predsjedništvo to postaviti kao jedan od svojih prioriteta. Ponosna sam da je klub zastupnika SID uspio dobiti široku političku potporu za ovu važnu temu kako bismo mogli njoj raspravljati ovaj tjedan. Također mi je drago da postoji široka potpora za snažnu rezoluciju. Trebaju nam istinski odgovori kako spriječiti treće strane da ugrožavaju naše demokratske sustave. Kako bismo se pozabavili ovom problematikom, moj klub predlaže da se osnuje posebni parlamentarni odbor, tako da europski izbori, odnosno europski sustavi kojima su e, izbori uvijek slobodni i demokratski, budu zajamčeni i kako bi se mogli i dalje smatrati, uzimati zdravo za gotovo. Kolega Durand. Hvala vam predsjedniče. Gospođo ministrice, vi ste na početku obraćanja objasnili da su, se, da su europski izbori dobro protekli i da nije bilo nikakvih napada. Doista mi je drago da su europski izbori dobro protekli. Međutim, izbori općenito i posebno europski izbori nisu sve što definira demokraciju. E, kao što smo čuli od gospodina Kinga i gospođe Jurove, naša demokracija, onako kako je mi koncipiramo u Europi, nalazi se u opasnosti. U opasnosti je zbog dezinformacija koje ste istaknuli, e, gospodine povjereniče. Međutim, također je u opasnosti zbog e, financiranja takvih aktivnosti, naime financiranja političkih stranaka u Europi. Znamo da strane sile koje ne žele dobro Europskoj uniji, spomenuli smo Rusiju, ali ne treba stati na Rusiji, da su financirale i to u iznosu od milijardu eura neke informacijske kanale te su financirali one političke stranke u Europskoj uniji koje žele uništiti Europsku uniju koje se nalaze e, na ekstremnoj, u ekstremnoj desnici. Tako da se moramo boriti protiv financiranja političkih stranaka. Iz, iz tog razloga je ova rezolucija izuzetno važna. Prije svega mi moramo imati sredstva i moramo imati sredstva i za Stratkom koja ima 3 milijuna eura godišnje. Imate pravo, došlo je do povećanja na 5 milijuna. Međutim, to nije dovoljno. Mislim da moramo imati odgovarajuća sredstva kako bismo mogli reagirati u slučaju dezinformacije. Trebamo imati sredstva da zabranimo e, strano financiranje naših političkih stranaka i trebamo osigurati sredstva kako bismo bili tehnološki neovisni. Jer budemo li se sustavno morali obraćati zemljama izvan Europske unije zbog kontrole, imat ćemo doista velike poteškoće, a nećemo moći biti neovisni, ti ćemo moći djelovati. Hvala. Gospodin Butikofer. Gospodine predsjedniče, uveženi predstavnici vijeća, povjereniče, kolegice i kolege. Htio bih se zahvaliti finskom predsjedništvu na tome što ovu temu uzimaju tako ozbiljno i želio bih se zahvaliti komisiji na tome što se tako intenzivno posvećuju ovoj temi. Europa koja štiti mora prije svega štititi svoje vlastite vrijednosti, dakle i svoju demokraciju i europski suverenitet. A tu se i radi o tome. ne trebamo samo biti pažljivi u jednom pravcu ne postoje samo iz Rusije e, pokušaj uplitanja. To postoji i od strane gospodina Erdoana iz Turske. Totalitarno vodstvo Kine bi isto tako trebalo iskoristiti ekonomske ovisnosti Isto tako reakcionarni krugovi iz SAD-a su se već pokušali uplitati u našu europsku demokraciju na našu štetu. Mislim da je to sve dijelom jednog velikog sukoba između autoritarnih vlasti i onih koji se zalažu za demokraciju kako ne bismo to izgubili, ne smijemo se baviti time koji se kod nas žele uplitati, već se moramo i sami pobrinuti za to da ne nastaje nikakvi rascijepi, procijepi unutar Europe koji će onda drugi zloupotrebiti. To je i dijelom te obrane naše demokracije i suvereniteta. Sljedeći govornik je gospodin Kampomenozi. Eh, Hvala. Ovdje slušam dosta nadrealne stvari jer e, kada se na početku govorilo o važnosti kibernetičke sigurnosti, to je doista važno, tu mislimo na NATO, na Izrael i njihovu ulogu u tom smislu, ali ovdje ima nekih koji čini mi se da se prave da bi mogli dalje igrati onu igru koja se igrala i prilikom izbora gospođe von der Leyen, jer vi širite lažne vijesti. Ovi slučajevi koje navodite su demantirali i sami mediji koji su o njima pisali, a da ne govorimo o onome što se dogodilo u Italiji, odnosno nije se dogodilo baš ništa. I u to ćemo uskoro moći biti sigurni jer će pravosuđe to razjasniti. Zašto imate takva nastojanja? Pa želite kočiti slobode na internetu. Vidjeli smo što se dogodilo sa raspravom o autorskim pravima krajem prošlog saziva, jer vi jednostavno ne razumijete više građane ni vaše birače. Brexit vas iznenađuje, rezultati američkih izbora vas iznenađuju i nakon e, izbora za Europski parlament e, udostručio se naš vama nije jasno zašto. Ovdje ste zatvoreni, stojite iza zatvorenih vrata i nemate veze sa stvarnošću i to pokazuju vaši dokumenti. Dakle, ovo je predsjedništvo ovog parlamenta iz 2018. godine kada ste izdvojili 33,3 milijuna eura kako biste, da, vi utjecali na europske izbore. I ovdje kaže da ne treba samo privući građane na biračka mjesta, nego podržati europski projekt koji daje smisao samom Europskom parlamentu. Ali e, s koje propovidaonice vi uopće možete govoriti o vanjskim uplitanjima. Hvala. Mr. Procaccini Nikola. Hvala, gospodin Nikola Procaccini. Hvala, gospodine predsjedatelju. U potpunosti se slažem sa smislom ove rezolucije, no ne slažem se s ovim ustrajnim kompulzivnim nastojanjem u Europskom parlamentu da se nađe neki neprijatelj. To ne razumijem. Objasnit ću. Mislim da, da treba obraniti sigurnost naše društvo, našu demokraciju, naše gospodarstvo i to boljim zakonodavnim instrumentima i boljom infrastrukturom. Tu mislim također e, i na tehnologiju 5G koja stiže i kojom ćemo morati pažljivo upravljati i dobro odabrati naše gospodarske sugovornike. Dakle, razumijem e, suštinu ove rezolucije, ali ne shvaćam metodologiju. Naime, mislim da je važnije usredotočiti se na jačanje europskih agencija koje su nadležne u ovom području, nego gubiti se u toj ustrajnoj potrazi za neprijateljem koje ćemo onda kasnije politički napasti. Hvala. Hvala, gospodin Voles. Hvala. Liberali, desni centar i ljevi centar ne mogu shvatiti da gube dio birača i da oni odlaze ka ekstremnoj desnici. I radije govore o, ruskom upitanju nego o vlastitim neuspjesima. U SAD-u je su je, naime, ovaj zaokret prema desno u Europi je posljedica desetljeća neoliberalizacije radnog sektora, povećanje nejednakosti i krađa ekonomskih e, resursa kroz financijski imperializam uz naše kampanje koje stvaraju preduvjete da ljudi odlaze od kuće i pokušavaju negdje naći bolji život. Amerika se miješa u demokratske procese drugih zemalja već stotinu godina i to su radili na vrlo okrutan i brutalan način. Tako da ova uplitanje američke izbore iz 2016. godine izgledaju kao dječja igra. Gospodin Radaškovski, Miroslav. Hvala. Gospodine predsjedniče, moje ime je Radačovski, ne Radakovski, inače sam iz Slovačke. Dragi kolege, nakon e, što sam analizirao izvješće o dezinformiranju i hibridnom ratu, stekao sam dojam da bismo svi trebali obući uniformu i e, ući u avion i otići u Mosku. Mislim da to nije točno. U nekim drugim izvješćima e, je glavni neprijatelj Rusija. Međutim, mislim da je to put prema paklu, to nije prihvatljivo, jer europljani su homo sapiensi. Veliki mislioci u Europi, kao što je Papa Ivan Pavao, Charles de Gaulle, govorili su o Europi od Urala do La Manša tako da nije prihvatljiva osadašnja situacija i mislim da se trebamo prisjetiti povijesti milijun židova ubijeno je u logorima i milijuni Slavena također su stradali u logorima i tu smo imali podjelu na istok i zapad. Međutim, mislim da to nije dobro jer na taj način se povećava militantnost kod ljudi, a znamo kakva je to posljedica imalo kroz povijest. Hvala lijepa, ispričavam se na pogrešno izgovorenom imenu. Evo učimo, ispričavam se unaprijed i kolegicama i kolegama, e, ali evo sada ću najaviti gospođo Karolina Ed Hvala lijepa. Pokušaj utjecaja na odluke tijekom europskih izbora nije fenomen e, koje možemo sada čitati u science fiction romanima. Nakon manipulacija u SAD-u, a i u Francuskoj tijekom izbora je sada došlo do tog fenomena i u Austriji. Prije nekoliko tjedana smo imali napad e, hakera na e, našu Österreichische Volksparkaj. i ukradeno je podataka u iznosu od 1,3 giga gigabajta i proslijedilo dalje i to samo nekoliko tjedana pred izbor. Ono što je tu vrlo bitno je da se to vrlo brzo otkrije. Politički protivnici su uistinu e, sumnjali vjerodostojnog tog napada. Međutim, policija je utvrdila da se radi o velikom profesionalnom napadu hakera i prvi tragovi dovode do e, stranih servera. Dakle, ja vidim da ovdje imam određenu političku kalkulaciju kada se radi o takvim teškim napadima. Tu se ne radi samo o napadu na našu e, stranku, jer se reše Volksparta je već općenito na demokraciju. Time ne možemo slobodno odlučivati, birati i stoga smatram da je današnja rasprava a i ono što slijedi nakon toga, e, dakle rezolucija nešto što je vrlo važno, jer ovdje sada moramo iznaći europska rješenja kako bi se mogli suprotstaviti kriminalu. Tu se uistinu radi o našim temeljnim pravima, o našem načinu života, way of life ovdje u Europi i žestoko se moramo boriti za to i braniti. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospodin Benefej. Hvala. Sve su brojnije policijske i novinarske istrage u koje su pokazale postojanje stranog uplitanja, naročito Rusije, koje stoje iza političkih i medijskih kampanja i kojima se nastojalo utjecati na izbore i demokratske procese u Europi. To pokazuje slučaj tisuće 2014. godine i u najnovije vrijeme istraga u vezi sa financiranjem izborne kampanje Lege Nord u Italiji koje je navodno došlo iz Rusije, a Mateo Salvini još nije o tome izvijestio u parlamentu i lagao je o svojim odnosima sa mutikašom Lege Savojinim i nije to učinio niti vlad svadbi kao što je učinio premijer, e, kao što je tražio premijer Conte. Dakle, mi ćemo istražiti ove pokušaje destabilizacije Europe. Danas neki europski političari su nacionalni izvršitelji ovakvih poteza. Oni se predstavljaju kao zastupnici naroda, ali su zapravo poslušnici stranih sila, zapravo prave marionete. Nećemo više dopuštati neprijateljima naše suverenosti Marine Le Pen, Salviniju da lažu građanima i da podrivaju europske interese. Dosta je. Ovaj parlament mora zadužiti jedno posebno povjerenstvo koje će istražiti ovakve pokušaje upletanja u demokratski proces u Europi i kako bi se omogućilo i političku i izbornu raspravu u europskoj javnosti bez uplitanja. Oni trebaju odgovarati ovom domu i svima europljanima. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Tudorake Dragoš. lijepo predsjedniče. Prije svega želim zahvaliti povjerenici Jurovo i povjereniku Kingu na ranijim izjavama i želim pozdraviti napore Europske komisije u suzbijanju vanjskog uplitanja kojem smo svjedočili 26. svibnja, odnosno 26. svibnja. Moramo e, doista spriječiti rizike tim izbornim procesima i slažem se svim kolegama, uključujući gospodina Durana, koji je rekao da trebamo pojačati financijska sredstva za strukture koje imamo kako bismo mogli suzbiti strane sile koje pokušavaju podrivati e, nacionalnu koheziju, ali i koheziju na razini Europske unije. Povjerenik e, King nam je u odboru Libe prošloga tjedna iznio jedno upozorenje. Namre, naime, Kremlj je udvostručio napore u ovom području u odnosu na prethodno razdoblje i napadi na društvene mreže su se povećali. Bilo je čak i 20 milijuna takvih incidenata kada je riječ o Facebooku trebamo vidjeti e, kakve zakonodavne prijedloge možemo iznijeti kako bismo suzbili takve pojave. Kolegica Rand Keteri. Hvala. Živimo u stabilnim, otpornim i liberalnim demokracijama. Prije deset godina vjerojatno bih bila potpisala ovu izjavu i tvrdila da vrijedi za sve države Europske unije i smatrala bih bila da se to neće promijeniti tijekom mojeg života. No danas bih bila ipak oprezna s takvim izjavama. Da, još uvijek živimo u stabilnim i otpornim demokracijama, ali iskreno rečeno te demokracije su izložene napadima. Dezinformacije se šire i traže se žrtveni javci, a to su uglavnom e, manjine. I imamo e, kampanje blaćanja na e, račun seksualnih i reproduktivnih prava u Islamskoj konvenciji, što se financira dijelom sredstvima izvana, ne samo iz Rusije, nego i primjerice iz SAD-a. Takva taktika već e, daje svoje rezultate. To destabilizira naš proces donošenja odluka koji je demokratski, a mi moramo ustati za svoja prava i demokraciju osnaživanjem civilnog društva, ali isto tako poduzimanjem koraka kako bismo obranili svoje temelje za raspravu, ali da istovremeno ne potkopamo samo temelj demokracije, a to je sloboda govora. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Gospođa Huhtasari. arvoisa puhemies e trebamo ojačati slobodu govora ako doista želimo očuvati demokraciju. Rusija, Kina i SAD žele izvršiti utjecaj na europske izbore. Prije nekoliko godina predsjednik Obama htio je izvršiti utjecaj na Britance pomoću trgovinskih sporazuma, odnosno htio je da glasuju za desnicu. No, ne uvažavate birače ako kažete da postoje strane sile koje utječu na europske birače. Europski građani znaju misliti vlastitim glavama nacionalističke stranke dobivaju na zamahu jer europski građani žele spriječiti ilegalne imigracije islamske sile žele zaštititi kršćanske vrijednosti, svoje granice i e, europske nacionalne kulture. Dakle, oni žele biti na prvom mjestu bez obzira na to što misle glavne stranke. Ljudi su razočarani, žele se zaštititi i stoga glasuju za nacionalističke stranke. Liberalne stranke gube potporu i moramo prihvatiti činjenicu da su nacionalističke stranke ojačale jer ljudi ne žele glasati za ove druge. Dakle, želite politički korektnu Europu i promičete cenzuru interneta i nalažete ljudima što trebaju misliti. Demokracija nije u krizi, ona neće izumreti ako liberali ne dobiju na izborima. Hvala gospođa Fotiga. Due respect to all uz dužno poštovanje svim mjerama iz portfelja povjerenice Jurove i povjerenika Kinga, želim ipak naglasiti da ovdje govorimo o vanjskim europskim odnosima, odnosno vanjskom uplitanju u naše demokratske procese. Da, moramo jačati otpornost, trebamo dalje izgraditi demokraciju, ali moramo biti upoznati sa politikama vanjskih čimbenika. Tijekom prošlog saziva iznosili smo izvješća o tome i tu smo uglavnom prozivali Rusku federaciju, ali i druge aktere poput Kine, Irana i Sjeverne Koreje. Oni su provodili dezinformacijski rat eh, koji je bio ponekad posebno prilagođen eh, svakoj zemlji članici. Dakle, trebamo ojačati međusobnu suradnju kako bismo bili uspješni. Dakle, zato trebamo poznavati diskurs i politiku trećih zemalja. Želim eh, pohvaliti u tom smislu radnu skupinu Stratkom Istok e, u SVD-u. Hvala, gospođa Aleksandra Leslie Phillips. Društvene mreže neformalne kampanje otvaraju vrata onima koji žele potkopati demokraciju u čitavom političkom spektru, ali još nešto se sprema, odnosno nastoji se širiti zavjere u političke svrhe, odnosno nastoji se delegitimizirati izborne rezultate zato jer gubitnici ne pristaju na to. Obje kampanje Brexita su se suočile sa brojnim postupcima i optužbima koje su trajale dvije godine prije nego što odbacene optužbe. Tvrdilo se da smo primili novac izvana i zbog toga su naši uredi pretraženi, no istraga je morala biti obustavljena jer nije bilo dokaza. I popis se nastavlja. Dakle, meni je očito da je najveća prijetnja demokraciji oportunizam i također zavjere samih političara koji žele diskriminirati kampanje koji ne idu njima na ruku. To je nešto što potiče nepovjerenje među biračima i dovodi do ekstremizma. Kao onaj dječak koji je upozorava ona Vuka, to će vam se obiti u glavu. Dakle, provjerite svoje činjenice prije nego što počnete nuditi rješenja. Hvala. Ima više plavih kartica. Uzet ćemo ih par. Gospođa Ward se prva javila za riječ. Ward. Thank you. Would Miss Phillips please comment? Hvala. Može li gospođa Philips prokomentirati tajni rad u kampanji koje je sama odjela kada je riječ e, o e, savjetima iz Cambridge analitike tijekom izbora 2017. godine. Ja sam tada bila promatračica tih izbora u ime parlamenta. I također, može li e, komentirati laž je izrekla o svojem sudjelovanju u tome? Cambridge Analytica je bio angažiran od strane predsjednika prije kampanje, što je dovelo do dodatnih podjela u zemlji, što je dovelo također i do političkih ubojstava i taj novi tog ubojstva gospodina Mansandova koji Nažalost, govornica je prekinuta. Isključen mikrofon. Vaše vrijeme je isteklo. Kolegica upravo daje primjer onoga što sam upravo rekla. Ja sam eh, radila za eh, konzultante u Ujedinjenoj kraljevini koji su bili podizvođači Cambridge Analytica i mogla bi mi se obratiti osobno, a zapravo preuzima informacije sa Twittera i sličnih ljudi koji žele širiti dezinformacije. Ja se ponosim svojim radom i to je ušlo u zapisnik u Europskom parlamentu i ako nije riječ o političkim e, ciljevima ovdje, zašto mi se nije osobno obratila u mom uredu? Hvala. Hvala, riječ ima gospodin Kovačev. Hvala gospodine predsjedatelju. Demokracija znači slobodu i različitost mišljenja, no kada se nastoji potkopati demokraciju u ime nečeg drugog ili ako se napadaju suverene države, naravno prijeđena je određena granica. I to dovodi do popuštanja tolerancije. Znači li demokracija slobodu da lažemo? To je pitanje za ovaj parlament. Je li laž dio slobode govora? Ne smijemo biti naivni i trebamo vidjeti koliko su ozbiljne prijetnje trećih zemalja. Bugarska je jedna od zemalja u kojima su se 2015. godine dogodili napadi na naše središnje izborno povjerenstvo i na druge institucije. To je samo jedan primjer toga kako neka društva neke države pokušavaju potkopati suverenost naših zemalja. Razne organizacije imaju laže račune na društvenim mrežama i provode koordinirane napade na Europsku uniju, a krijući se i za tema poput kultura, vjeroispovijesti i slično. Demokracija mora raspolagati instrumentima za samoobranu i ja vas pozivam da se ujedinimo i ustamo protiv ovakvih prijetnji. Prihvaćate li pitanje gospođe Grapini? Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Gospodine Kovačev, i vi ste iz Bugarske, ja sam iz Rumunjske i dobro razumijem ono što želite reći, to je važna tema, ali kao zastupnik Europskog parlamenta imate li kako rješenje za ovaj problem koji ste opisali, a da se pri tome zaštiti sloboda govora i da se spriječi upletanje stranih sila u izbore? kako rješenje možemo ponuditi za ovaj problem koji ste opisali i kako to možemo riješiti i za sada i za ubuduće? Da, to je općenito pitanje što možemo zajednički učiniti. Možemo samo koordinirati, no, djelovati sa komisijom, sa vijećem, sa zemljama članicama i na taj način možemo ograničiti ove kampanje dezinformiranja koje provode treće zemlje izvana, ali i iznutra Europske unije. Dakle, trebamo zatražiti također od e, platforme, od e, operatora da provedu kodekse ponašanja ili etičke kodekse i da podrže objektivno novinarstvo, da provode edukacije novinara, ali isto zato nam trebaju resursi, sredstva. Govornik je prekinut. E, sljedeći ima riječ gospodin Moraes. Hvala gospodine predsjedatelju. Danas zahtijevamo od Europske unije da se čvršće postavi u odnosu na uplitanje i manipulacije trećih zemalja i da se bori protiv manipulacije na internetu. I to činimo stoga što to činjenice pokazuju da se to doista događa svi ovdje u ovom e, domu, što znači i nove članove. Moramo upozoriti da to već radimo više mjeseci i komisija je naznačila da su poduzete određene mjere i predsjedništvo se tome pridružilo. Mi danas zahtjevamo osnivanje posebnog povjerenstva koje će to podnije istražiti. I to činimo stoga što zemlje članice nisu dovoljno otporne. Imamo dva velika problema koje ću sada objasniti a to je da naši birači glasuju na izborima gdje imamo stranke krajnje desnice, evo to vidimo u svojoj zemlji, koje su dobile financijska sredstva od trećih zemalja i zatim imamo offline uplitanje u um, izbore i trebaju nam zaštitne mjere, da imamo također i društvene mreže koje uh, upravljaju botovi. Dakle, to treba praktički spriječiti i to odmah. Hvala. Hvala, gospodin Šimečka je naš posljednji govornik. E, ďakujem veľmi pekne. E, Hvala. Da, uplitanje Izana u demokratske izbore nije ništa novo, to nije nova prijetnja. Imali smo više izbora u kojima je došlo do kampanja dezinformiranja, kojima se nastojalo podijeliti društvo, polarizirati ga i utjecati na birače, ali to ne znači da to trebamo prihvatiti. Predsjedništvo i komisija trebaju poduzeti nešto u budućnosti. To je nešto što ugrožava same temelje demokracije. Bez smislene rasprave koja se temelji na činjenicama ne možemo imati demokraciju, a istovremeno moramo reći da prava prijetnja nisu neke teorije zavjere ili oni koji daju sredstva, nego i političari koji namjerno koriste dezinformacije i koriste se takvim e, taktikama koje izazivaju emocije. U mojoj zemlji su neki čak i doministri i ponavljaju te teorije zavjere u javnosti, služe se njima, napadaju pomoću njih većinu na vlasti, a to je velika prijetnja demokraciji. Hvala. Hvala, gospodin Ainsley. Sloboda, pravednost i transparentnost to su temelji demokracije, ali u posljednjim godinama to je izloženo napadima. Digitalno doba i određena sredstva su potaknuli krajnju desetu i potaknuli su kampanje kojima nema mjesta u našem uključivom društvu. Upletanje u izbore i dezinformacije truju izbore i Šire se dezinformacije sa ciljem podjela našeg društva i potkopavanja povjerenja o političke sustave. To je u mojoj zemlji dovelo do ustavne krize što znači da su ugrožena prava i dobrobit milijuna ljudi u Ujedinjenoj kraljevini. Predsjednik Donjeg doma je rekao da je naša demokracija ugrožena i da su izborni propisi doista zaostali u odnosu na moderno digitalno doba. Ne možemo sjediti ovdje i zanemariti činjenicu da se potkopavaju temeljne vrijednosti u ovoj instituciji od strane aktera koji žele potkopati naše demokracije radi vlastite financijske dobiti. Trebaju nam čvršći zakoni kako bismo e, omogućili građanima i strankama da odlučuju o vlastitoj sudbini. Predsjednik prekida govornika. Um Moram vas zamoliti za dvije stvari. S jedne strane da poštivate vrijeme koje vam je dodijeljeno. Kad prođe vrijeme dva puta ću kucati nakon što pet minuta duže govorite a onda još nekoliko sekundi nakon toga kad izgovorite rečenicu ću vas prekinuti. Kao drugo, molim vas da e, budemo malo restriktivniji s ovim plavim karticama jer mm, malo smo već prekoračili naše vrijeme. Stoga vas pitam, da li prihvaćate plavu karticu od gospođe De Luci? Hvala na riječi. No, pitao sam... Pitao sam jeste li prihvatili, prihvaćate li? Ne. Prelazimo na sljedećeg govornika, a to je gospodin Garou. Hvala vam, predsjedniče. Kodeks dobre prakse o suzbijanju dezinformacije Europske komisije želi poštivati slobodu izražavanja i otvoreni internet. To je ono što stoji u tekstu. Ovaj kodeks dobre prakse odobrili su Facebook, Twitter i Google. Te platforme smatraju se odgovornima za sadržaj objava korisnika. Tako da se ne libe cenzurirati izjave koje se mogu smatrati dezinformirajućim. Svi znamo da je internet omogućuje najbolje i najgore. Međutim, pod izlikom borbe protiv dezinformacije teško je pobrojati značajan broj korisnika koji su se našli pod cenzurom, e, ne zato što su objavili lažne vijesti, nego zato što su objavili različita mišljenja i kritike posebno na račun europeističke ideologije Europske komisije. Čak su se i informativna glasila našla pod cenzurom kao u Francuskoj Valor Actuel, Facebook je na autoritaran način skinuo sa platforme njihov članak koji je progovorio o propagandi francuske javne televizije u odnosu na migrante pod izjavom da je bilo riječ o sadržaju mržnje. Paklo je uvijek poplaćano dobrim namjerama, pa tako i najbolje namjere mogu dovesti do najgorih rezultata. Ne smijemo dopustiti da se u želji da se suzbiju netočne informacije uspostavi neki pandan Ministarstvu istine iz romana Georgia Orwella 1984. U 2019. godini svjedočimo snažnim iskušenjima elite, pobornika globalizacije i podupirućeg financijskog sustava da na svaki mogući način spriječe porast ono onoga što s prezirom nazivaju populizmom. Cenzurom, e, cenzura sredstava informiranja e, koristi se od je svijeta, koriste je svi e, totalitarni režimi. Iz perspektive zagovornika globalizacije, svi oni koji se njima ne slažu treba spriječiti. Čak i ovdje u parlamentu je uspostavljen sanitarni kordon kako bi iz procesa e, političkih odluka bili uklonjeni svi zastupnici koji se ne slažu s tom ideologijom. Mi ćemo nastaviti tu borbu u skladu sa dubokim težnjama naroda koje mi poštujemo. Danke, es scheint nicht überall sich durchgesprochen zu haben, dass es Izgleda da nisu svi čuli da ne postoje plave karte unutar istog kluba, stoga neću sada ni pitati za ovu plavu kartu. Sljedeći koji se javlja za riječ je gospodin Fuksade Alba. Hvala. Kao što znate, moja stranka, Vox, e, se protivi bilo kakvom stranom oplitanju u unutarnje poslove naših zemalja. Mi naravno smatramo da je suverenost nedodirljiva. I drago mi je što sad i druge političke snage brane suverenost e, smatrajući je nedodirljivom. I Također se u ugovorima govori o suverenosti, a ne o Europskoj uniji. Rusija, naravno, ne sviđa nam se što se upliče u izbore, ali ne sviđa nam se čak niti to da 52 zastupnika Francuske skupštine se upliču kritizirajući stranke iz moje zemlje. Dakle, ne sviđa nam se strana uplitanja, ali ne želimo ni da to bude izlika za uspostavljanje jednog povjerenstva za traženje istine, kao što je mm, opisao je Orwell u 1984. Osim toga, e, jedna treća država ne može nametati svoju volju drugoj zemlji. Hvala gospodine predsjedniče. Da, mi u ovome domu ponovno razgovaramo o lažnim vijestima. Malo prije ste rekli da su članovi stranke Brexit iz IDEA, što nije slučaj. Dakle, ako govorimo o lažnim vijestima, onda moramo i sami poštivati e, te standarde. Mislim da je zapravo se tu priječe demokratski procesi ako se meni ne dopušta da iskoristim e, plavi karton. Postoje vrlo jasna pravila vezana uz plave karte i zato sam ja odbio ovu plavu kartu. Gospodin Lenas je sljedeći. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Slobodni i pošteni izbori su temelj naše demokracije i moramo ih zaštititi. I bilo tko tko pokušava ugroziti te temelje e, mora biti spriječen. E, u našem društvima će budućnost biti još više obilježena tehnologijom i upravo e, lažne vijeste tu postaju vrlo opasne, ali ih sve teže razlikujemo od pravih vijesti. Uskoro će ljudi primati više lažnih vijesti nego točnih vijesti. Dakle, na internetu i na Facebooku i na drugim platformama se to širi, stoga moramo tu biti oprezni. E, to me posjeća na ono kad sam ja nekad pisao zadaću e, kod kuće U našoj borbi protiv dezinformacija moramo biti e, uistinu snažni. Moramo još jasnije naznačiti da ćemo uvesti kazne pri takvom ponašanju. Ne možemo imati tu nekakav e, mekani pristup i mekano zakonodavstvo, a u mnogim članicama se priprema novo zakonodavstvo i trebamo osigurati da to uskladimo

Na predsjedniku je da odlučuje da li će se prihvatiti plava karta, a kao drugo radi se o osobi e, na koju je upućena, da li je prihvaćena. Dakle, ja sam donio odluku kako jesam, a sljedeći se gospodin Silva Pereira javio za riječ. Gospodine predsjedniče, manipuliranje javnim mjenjem i to na način da se šire lažne vijesti društvenim mrežama e, sa sve sofisticiranim tehnikama je jedna od najozbiljnijih i prijetnji kada govorimo o našoj demokraciji. To je instrument koji koriste mračne političke snage. E, često se one nalaze u inozemstvu i komisija sada poduzima prve korake. Ovaj akcijski plan je jedna tako dobra inicijativa. Platforme se isto moraju suočiti sa svojom odgovornošću. Moraju shvatiti da i oni trebaju, dakle, nas informirati na ispravan način, zaustaviti širenje lažnih vijesti u ovom domu će nam posebni odbor pomoći, dakle da se borimo za našu demokraciju. To je nešto što se predlaže u ovom izvješću, zato ćemo i glasati za gospođa Keller. Dame i gospodo povjerenici, kao što ste sami spomenuli, na posljednjim izborima bilo je pokušaja destabilizacije uplitanja nekih državnih i nedržavnih aktera. Više kolega progovorilo o tome i to je jedna pojava do, u kojoj do sada nije bilo presedana. Bilo je više od desetaka tisuća lažnih korisničkih računa koji su podržavali jednu široku kampanju dezinformiranja. Gospođo Jurova, gospodine King, vi ste u rujnu 2018. godine pokrenuli jednu inicijativu zajedno s državama članicama kako biste osnažili Europu protiv dezinformacije i kiberkriminaliteta, međutim to nije dovoljno. E, kakve će biti sljedeće inicijative kako bi se konvergirale nacionalne strategije? Na koji način možemo osnažiti ulogu i sredstva e, kojima raspolaže Europska agencija za kibersigurnost kako bismo imali jedan europski štit. Naš klub zastupnika podržava osnivanje Europske agencije za zaštitu demokracija protiv napada. Jeste li spremni podržati takvu inicijativu? Hvala. Hvala lijepa. Point of order, gospodine Riviere. Dakle, pitanje vezano s pravilnik. Gospodine predsjedniče, ne želim uopće govoriti ili dovoditi u pitanje ovlasti predsjednika sjednice, međutim vi ste vašu odluku da odbijete plavi karton utemeljili na činjenici da ovaj zastupnik spada u naš klub i priznajte da ste pogriješili, protivnom će to biti još jedna lažna informacija. Što se tiče tog pitanja, već sam iznio svoj stav i o tome sam informiran. Mm, može doći do toga da je bio nesporazum vezano uz pitanje. Gospođa Gregorova je sljedeća. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući, kolege. Hibridne prijetnje, lažne vijesti, ratovanje informacijama, ovaj moderni konflikt se odvija na novim područjima i naši slobodni izbori se koriste protiv nas i to sve intenzivnije i učinkovitije. Stoga mi moramo stvoriti jedan funkcionalan sustav obrane i to mora biti dio naše obrane. Međutim, moramo biti oprezni s obzirom na te mjere koje mogu isto tako ugroziti temelje naših demokratskih društava. Sloboda govora se ne može definirati komercijalnim monopolima. Ne mogu nam online platforme to definirati. Zakonodavci moraju biti odlučni u toj borbi i isto tako tehnologije koje dozvoljavaju e, manipulacije ugrožavaju naše slobodne izbore i stoga moramo ažurirati naše zakonodavstvo kako bi zaštitili naše građane pogotovo vezano uz naša demokratska načela. Idemo konačno onda stupiti u 21. stoljeće. Hvala vam lijepa. Hvala gospođa Kristine Anderson. Gospodine predsjedniče, uvažene kolege, mi danas govorimo o akcijskom planu Komisije Europske unije protiv širenja dezinformacija. U stvari je to pravi vic, jer upravo Komisija Europske unije smatra da je ona ta koja se treba boriti protiv lažnih vijesti, a ona je u stvari središte proizvodnje e, svih lažnih vijesti. Ako govorimo o brošuri koju je izdala Europska komisija 60 razloga za Europsku uniju, europskim narodima se na 64 strane uguralo i objašnjava koji su to prednosti Europske unije i eura. Tako na 16. stranici e, imamo da zahvaljujući politici Europske središnje banke države članice su godine 2016. u 50 milijardi eura. To je u stvari prava fake news, odnosno lažna vijesti jer e, u istinu se ne radi o nikakvoj istini. Tu se u stvari radi o oduzimanju imovine naših građana. Je li to e, nekakav tragičan jedinstveni slučaj? Ne. Kad e, gospođa predsjednica komisije u svojoj budućoj agendi za Europu kaže za moju generaciju Europa predstavljala obećanje mira, blagostanja i jedinstva i mi smo kroz našu zajednički novac, slobodu kretanja i proširenje e, omogućili i učinili istinom. Onda je to zbiljam majka svih lažnih vijesti. Obećalo nam se mir i blagostanje, a dobili smo Europsku uniju, birokratsku ludnicu e, gdje se vodi politika od strane elite potpuno udaljena od građana, gdje imamo totalno ludilo u pogledu e, pisanja novih odredbi i regulativa. A što misle građani o takve jedne prisilne zajednice? E, to vidite tamo gdje ih se to direktno i pita, u Francuskoj, Nizozemskoj i Grčkoj. A e, Britanci su posebno iskazali svoje nezadovoljstvo. Ali akcijski plan komisije je bitan i stoga ćemo ga podržati. I time ću već ja danas započeti. Gospođa Anderson, da li ste spremni prihvatiti plavu kartu od gospodina Mandela? Mandl? Ne. Sljedeći tko se javlja za riječ je gospodin Butikofer. Gospodine predsjedniče, što se tiče pravilnika, gospođa Anderson, isključeni mikrofon. Isključeni mikrofon. Gospođa Anderson je upravo ovaj dom nazvala birokratskom ludnicom. Dakle, to je jedna uvreda Europskog parlamenta i molim vas da odgovarate na, da reagirate na odgovarajući način. Što se tiče toga i s obzirom na to da ste vi to zapazili, to ćemo unijeti u naš zapisnik. Sljedeći tko se javlja za riječ je gospodin Weimers. Gospodine predsjedavajući, kada govorimo o uplitanjima sa strane u naše demokratske procese, to je nešto što ne možemo dozvoliti ako se želi utjecati na europske stranke ili Recimo, ako nekadašnji članovi socijaldemokratskih stranaka počnu raditi za predstavnike Sjevernog toka. E, ali kad govorimo o izborima, ovdje imamo dokument od strane vodstva Europskog parlamenta gdje se govori o 350 milijuna švedskih kruna koji su recimo potrošene kako bi se e, lobiralo, kako bi se podržalo određene kampanje. E, to je Europska unija za mene. Dakle, pokuša se navesti ljude da se pojave na izborima i da ih se spriječi u tome da promoviraju nacionalne države nad idejom federalnih država. Trebamo u svakom slučaju biti konzistentni u našem pristupu. kolega Sikorskim. Evo, ovo je moj prvi inauguralni govor u ovoj prostoriji, pa mi je drago što mogu govoriti o ovako važnoj temi. Jer ja sam i sam bio žrtva, ja sam dobio e-maile koje je gospodin Podesta dobio u SAD-u i mi znamo kako je to sve utjecalo na kampanju tamo. Postojali su određeni primjeri koji su već dani kada govorimo o uplitanju u unutarnju politiku e, Francuska, Italija, Ujedinjena kraljevina, a i u mojoj zemlji nedavno je obavljena knjiga od gospodina Žičkovskog. To je vrlo važna knjiga i ovdje bih vas zamolio da naš tužiteljski ured uzme u obzir sve te vrlo važne informacije o uplitanju u poljsku politiku. Što učiniti ili što ne bismo trebali učiniti? Mislim da politizacija medija i kad njih pretvaramo, odnosno povezujemo sa političkim strankama, da to olakšava posao onima koji žele utjecati na iz rezultate izbora. Trebali bi imati veći proračun da se borimo protiv dezinformiranja i trebali bi osnažiti kapacitete tradicionalnih medija, dakle osnažiti program Creative Europe i na kraju trebali bi regulirati pitanja vezano s društvene mreže. Hvala vam lijepa. Odu kolega, iz tribina bih molio da ne plješću. Dakle, to nije u skladu sa pravilnikom ovog doma. Gospodin Lopez Akvila. Ja Zahvaljujem finskom predsjedništvu i zamolio bih vas da nam kažete da li ova rasprava Isto se odnosi dakle na državne, nedržavne aktere, recimo to mislim na Rusiju, na to trovanje kroz te dezinformacije. Da nam je to sve netko rekao prije deset godina ne bismo vjerali, ali radi se o stvarnom riziku, napadu, jer ovdje e, se šire populističke, ekstremni govori, a to sve ide protiv e, manjina, ranjivih skupina, i time se ugrožava cjelokupna Europska unija i moramo naći odgovarajući odgovor na to kroz odgovarajuća sredstva, regulativu kako bismo spriječili lažne vijeste i kako bismo našli jedan značajan europski odgovor u pogledu sačuvanja naše demokracije, vladavine prava i tu je dobro stvaranje posebnog odbora koji će nam u tome pomoći. Hvala lijepa. Gospodin Gueta. Gospodine predsjedniče, dragi kolege, sloboda izražavanja je stup naših demokratskih društava. Međutim, druga strana medalje su dezinformacije koje su poprimile sve veći značaj zbog interneta i društvenih mreža. Možda smo do sada vidjeli tek početak ove pojave koje se moramo suprotstaviti. Zato zahvaljujem komisiji koja je pokrenula ovu bitku, no postavlja se pitanje na koji način provjeriti točnost podataka, a spriječiti cenzuru. Tu doista hodamo kao po jajima. Već dugo se demokracije bore protiv kleveta, a da se pritom ne ugrožava sloboda izražavanja. To je zadaća koja je sada pred nama. Mi moramo ta kaznena dijela kazniti zakonom što podrazumijeva neovisno pravo suđe. Novinari su ponovno izmislili e, jedan način izvješćavanja, izvješćivanja e, koji ne ostavlja prostor organiziranoj destabilizaciji od stranih e, aktera. Gospođa Tardina Analiza. Hvala. Svi se slažemo u tome da lažne vijesti i dezinformacije su prave opasnosti i koje mogu utjecati na građane prilikom izbora i od strane onih koji stalno vode izborne kampanje, a također se čini to ovdje i u ovom domu nudeći važne informacije o ruskim sredstvima, o čemu će se odlučivati na sudovima. Trebamo paziti da se ne ugrozi velika demokratska vrijednost koju predstavlja mreža i također koju predstavlja slobodno kruženje ideja, što je također i znak emancipacije čovjeka. Komisija pod izgovorom da se želi boriti protiv dezinformacija zapravo potiče cenzuru različitih mišljenja kao što se već događa na društvenim mrežama. Čini mi se da bismo se trebali upitati je li prikladno da Facebook ima pravo cenzurirati građane bez intervencije javnih tijela koji bi zaštitili te građane. Mislim da trebamo poduzeti doista ozbiljne mjere. Hvala. Sljedeća je zastupnica Duriš Nikolnosova. Hvala lijepo. Dame i gospodo, nije važno iz koje smo političke stranke. Mislim da svi imamo zajedničku zadaću, a to je da definiramo i to precizno tko je taj agresor koji provodite dezinformacijske kampanje što slabi demokratske procese u našim zemljama. Ove kampanje nisu nastale na Marsu, niti u Boliviji, niti u Indiji, tako da mislim da se trebamo držati činjenica, a činjenice jasno pokazuju da to dolazi iz Putinove administracije te da Rusija stoji iza tih kampanji. Primjerice, jedan e, tim stručnjaka iz Češke za borbu protiv hibridnih prijetnji objavio je izvješće u kojem stoji da je tijekom 2016. godine niz izbornih procesa bio pod utjecajem e, Putinove administracije, bilo putem državnih medija ili putem trolova na društvenim mrežama. Situacija se pogoršava s obzirom da e, su trolovi uspjeli probiti u sustave nacionalnih parlamenata i nacionalnih vlada i mislim da trebamo jasno reći da je agresor Putinova administracija. Hvala gospodin Bilčik. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, dragi kolege, dame i gospodo. E, hibridno ratovanje i širenje dezinformacija i posebno lažnih vijesti prijeti našim demokratskim institucijama u Europi. Trebaju nam slobodni i pošteni izbori kao što nam trebaju slobodni i pošteni referendumi. S obzirom da se dobar dio političke kampanje premestio na društvene mreže, moramo se pobrinuti da internet isto tako može na učinkovit i pravdovan način rješavati ove probleme. Najnoviji hakerski napadi na Austriju pokazali su da se manje europske demokracije posebno teško nose sa stranim uplitanjem u nacionalne izbore i e, naknadno širenje dezinformacija kao što smo mogli vidjeti u Austriji. Istovremeno manje europske demokracije posjeduju ograničenije resurse kako bi mogle komunicirati sa svjetskim internetskim platformama o tome na koji način suzbiti takve napade. Dame i gospodo, ako želimo zaštititi demokraciju u Europi, treba nam e, zajednički snažan europski pristup u upravljanju komunikacijama i u pristupu e, internetskim platformama. Zato apeliram na Europsku komisiju i na finsko predsjedništvo da ozbiljno uzmu u obzir ovo pitanje, moramo biti složni u toj borbi. Hvala. Hvala što ste se držali svog vremena. Naš sljedeći govornik je gospodin Gluksman, Gluksman Rafael. Gospodine predsjedniče, dragi kolege, da, naš demokratski način života je ugrožen, ali ne, ne prijete u prognanici koje puštamo da stradaju na sredozemlju, nego sile koje e, ugrožavaju naše izbore i našu javnu raspravu. Afera Strahe u Austriji, financiranje Salvinijeve lege, afera Cambridge Analytica ili pak afera ruskih banaka i nacionalnog fronta, sve one pokazuju financijske veze i vazalni odnos ekstremne desnice koja je ovdje prisutna naspram režima Vladimira Putina. Također ukazuju na izloženost naših demokratskih sustava na uplitanje izvana. Umjesto da izmišljamo imaginarne neprijatelje, mislim da se trebamo nositi sa tim e, realnim e, izazovom. I zato vas svečano molim, drage kolege, da se osnuje taj e, posebni odbor koji bi bio zadužen da se rasvijete slučajevi takvih uplitanja i da se suzbiju. Riječ je o preživljavanju naših demokracija. Mislim da je trenutak da sada reagiramo. Hvala. Zastupnik Torvalds. Poštovani gospodine predsjedniče, povjereniče. Prije nego što sam došao ovamo, e, kratko sam razgovarao sa Jesikom aro koja je bila novinarka u Finskoj i ona je razotkrila što se događalo e, između Varšave i Rusije. Ona je nakon toga iskusila nešto strašno. Obitelj Charlesa je pokušala učiniti nešto što nitko u ovome domu ne bi želio proživjeti. Oni su pokušali uništiti ona je bila prejaka za to, međutim, imala jedno pitanje za vas. Treba Interpolu dati dovoljno sredstava kako bi se mogli nositi, odnosno boriti protiv takvih e, kriminalnih aktivnosti. Zastupnik Krasnodepski, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče. Mislim da se svi možemo složiti da uplitanje trećih strana u interne izborne procese u Europskoj uniji putem dezinformacija predstavlja ozbiljnu prijetnju demokratskim procesima i pravu naših građana na pouzdane informacije te na suverenitetu država članica. Svi se trebamo složiti da nije slučajno da se ovdje ističe jedna država, Rusija, E, tu ubrajamo i zemlje istočnog partnerstva koje su također žrtve ruskih aktivnosti i trebamo ih podržati u njihovoj borbi protiv dezinformiranja. Da kako da postoje lažne vijesti i dezinformacije koje dolaze od drugih aktera, nedržavnih aktera, ali isto tako i nekih država članica i tu se postoje pokušaj uplitanja u izborne procese u drugim državama članicama. Međutim, tu postoji nešto što je gotovo patološki. Oni e, ljudi koji se bore protiv zavjera vide Putina i njegove trolove posvuda. Kada god e, se zabilježe neki izborni rezultati koji im se ne dopadaju. Zastupnik Rangel. Hvala gospodine predsjedniče. Također pozdravljam i komisiju vijeće. Htio bih jasno reći da postoji nešto što je ključno. Moramo se boriti protiv manipulacija i dezinformacija u izbornom procesu i to nije borba koju možemo započeti uoči izbora. To treba biti jedan trajni napor. Naime, manipuliranje izborima se odvija tijekom vremena na društvenim mrežima, ali isto tako i u konvencionalnim medijima. Tako da e, i naš odgovor mora biti kontinuiran. S jedne strane, Europska služba za vanjsko djelovanje ima u tome svoju ulogu. Mislim da su tu potrebna neka poboljšanja, a isto tako trebamo iskoristiti e, tehnološke platforme, trebamo uspostaviti suradnju među europskim institucijama i sa nacionalnim sugovornicima, ali trebamo o tome izvijestiti i europske građane. Građani moraju biti obučeni za takve situacije. Imate minutu i 30 sekundi. U redu, hvala. Dakle, građane treba educirati. No isto tako treba educirati i političare, budući da i oni na neki način doprinose lažnim vijestima. Vođe vjerskih zajednica i drugi akteri trebaju biti dobro educirani. Posebno je važno da novinari koji rade u medijima budu educirani na odgovarajući način. Mislim da trebamo dakle educirati sve te dionike ukoliko želimo zaustaviti manipulacije i isto tako izbjeći cenzuru. Hvala, riječ ima zastupnik Kalenda. Hvala Liberalna demokracija je izložena napadima i to će biti tako još sljedećih deset godina. I riječ je o napadima iznutra, od strane stranaka poput pokreta pet i lege iz Italije koji žele uništiti demokraciju, a tim se napadima odgovara izborima jer se demokracija može obraniti jedino demokracijom. No, e, demokracija je izložena napadima i izvana, iz inozemstva, a to se spaja također sa strankama koje napadaju demokraciju iznutra i u ovakvim okolnostima nije dovoljno samo demokracijom braniti demokraciju, nego nam treba posebno povjerenstvo koje će istražiti na koji način je došlo do snažnih uplitanja onih stranaka koje se prave da štite nacionalne interese, ali i zapravo rasprodaju te nacionalne interese stranim zemljama. To nije prihvatljivo i Europa se mora znati obraniti od toga. Demokracija pokazuje poštovanje, ona je otvorena, ali ona nije slaba, ona je snažna i zna reagirati. Na kraju ću reći da kolege s druge strane ove vječnice zvuče kao potvrda one da, latinske izre, izreke ekskuzacijona manifesta, manifesta. Hvala. Hvala zastupnik Grošelj. Gospodine povjereniče, dragi kolege. Uplitanje stranih e, sila državnih ili nedržavnih aktera u naše izbore, predizborne kampanje i ostale procese na kojima se temelje naše demokracije u Europskoj uniji, državama članicama doista je poprimilo razmjere koji urušavaju načela naših demokratskih društava. To su koordinirani napadi i predstavljaju prijetnju e, koju se trebamo odlučnije suprotstaviti. Riječ je o zlouporabi novih tehnologija i pristupa našim kućanstvima i s druge strane potreba za informatičkom tehnologijom e, u našim društvima koja se temelji na stvarnoj slobodi izražavanja. Koriste se različitim mjerama i tehnikama propagande, ali isto tako sve više koriste sofisticirana sredstva kako bi deformirali stvarnost i to je doista nešto što prijeti javnoj raspravi u našim zemljama. Moramo hitno reagirati, e, budući da je to napad na naše temelje vrijednosti, no isto tako to moramo dobro promisliti i utemeljiti odgovor na vladavini prava i na našim demokratskim vrijednostima. Moramo biti proaktivni u našem odgovoru i temeljiti se na e, provjerljivim informacijama e, na koji način bi se spriječile takve aktivnosti stranih aktera. Um, Zastupnik Zilem. Mi se ne suočavamo samo sa dezinformacijama, moramo se prisjetiti i činjenice da Europa nije svjetski predvodnik u borbi takvih pojava koje ugrožavaju temelje naše demokracije. Moramo doista ujediniti naša, naše snage. E, mi apeliramo na vas da uspostavite novu Europsku agenciju za tu svrhu. Nemojmo zaboraviti da imamo centar izvrsnosti u Rigi, u Estoniji dakle u Talinu. Moramo ih iskoristiti na najbolji mogući način i trebamo doista produbiti uzajamnu suradnju. Mi imamo stručnjake koji se bave izborima u Finskoj i u drugim zemljama. Mislim da to trebamo iskoristiti. Gracias, señor presidente. Zastupnica Benjumea. Hvala. Zahvaljujem e, predstavnicima Komisije vijeća. Lažne vijesti štetno djeluju na liberalne demokracije i to je jedan od najvećih izazova s kojima se treba nositi naše društvo. Lažne vijesti stvaraju zbunjenost među našim građanima, one podrivaju povjerenje u institucije i zavaravaju građane. Isto tako generiraju političku nestabilnost. Nemojmo se zavaravati. Lažne vijesti su instrument koji koriste neprijatelji otvorenih društava. To je instrument kojim se koriste totalitarna društva. I koja koriste oni koji žele postići neke svoje osobne ciljeve. Dva recentna primjera su Brexit i ono što se nedavno dogodilo u Španjolskoj za vrijeme secionističke krize 2017. godine. E, tom prilikom je katalanski pokret pokazao koliko je vješt u korištenju propagande, širenju lažnih vijesti, e, pokušavajući predočiti Španjolsku u negativnom svjetlu što nema nikakve veze sa stvarnošću. Ta situacija ne može se riješiti putem cenzure, ne može se ograničiti sloboda izražavanja. Ova pojava jasno pokazuje da nam je sada više nego ikada potrebno da imamo medije koji će pružati kvalitetne informacije našim građanima. Moramo također vjerovati u obrazovni sustav i poticati ljude da kritički razmišljaju. Mladi ljudi moraju biti posebno educirani i to je jedan e, ambiciozni dugoročni pothod, ali to je doista ključno ukoliko se želimo učinkovito boriti protiv lažnih vijesti. Zastupnik Mikser, pa Mislim da je važno da danas vodimo ovu raspravu, ali isto tako smatram da to nije dovoljno s obzirom na razmjere problema. Iz tog razloga snažno podržavam prijedlog da se osnuje posebni odbor koji bi se bavio stranim uplitanjem u naše demokratske procese i izbore. Ruski pokušaj uplitanja u naše izbore i druge negativne aktivnosti dobro su dokumentirani, neke od njih smo danas čuli. Režim u Kremlju i druge neliberalne demokracije ne skrivaju da preziru naše temeljne demokratske vrijednosti, tako da ne bi trebalo biti iznenađujuće da financijski i na druge načine podupiru političke snage u našim zemljama e, koje se ne zalažu za liberalne vrijednosti. Međutim, tome nije kraj. Oni žele ugroziti povjerenje europskih građana u naše demokratski izabrane institucije i žele diskreditirati čitav koncept liberalne demokracije. To je jedna egzistencijalna prijetnja našoj Uniji i mislim da je tako trebamo sagledati. Osnivanje posebnog odbora je prema tome korak u pravom smjeru. Hvala. Danke. Herr Zastupnik Polčak. Hvala. Da je bilo prijetnji e, da se razvodni ova rasprava i da se koncentriramo, ja ću se koncentrirati na ulogu ruske propagande budući da je uloga koju igra Kreml doista bila ključna u širenju dezinformacija. E, sada je ona još šireg opsoga i više se financira. Imamo mnogo iskustva s ruskom propagandom u Češkoj s obzirom na invaziju iz, iz 68. godine prošlog stoljeća e, koja je predstavljena kao prijateljska intervencija. Sada se trenutno u našoj zemlji vodi rasprava o jednom spomeniku generalu Konjevu. Dezinformacije iz Rusije moraju se bolje rješavati, oni su u tome sve bolji mi smo uveli neke mjere kao što je obvezno izvješćivanje e, od strane internetskih platformi. Imamo isto tako sustav ranog uzbunjivanja koji bi trebao olakšati razmjenu informacija o kampanjama dezinformiranja. To bi isto tako trebalo olakšati koordinaciju. Međutim, sve će ovisiti o tome hoćemo li uspjeti prevesti te mjere u konkretna dijela. Ja imam visoka očekivanja od povjerenice Jurove koja će biti zadužena za e, suzbijanje dezinformacija i lažnih vijesti. Gospodine Polčak, prihvaćate li plavi karton? Ne. Excuse uh, uh, Sljedeći govornik je gospodin Picula razvojem digitalizacije informacije očekivano postaju sve dostupnije platformama za komunikaciju. to je naravno zakonito. Međutim, razvijenu interakciju ne prati adekvatna razina zaštite privatnih informacija niti provjera istinitosti informacija koje se plasiraju. skandal cambridge Analytica pokazao je nain kako se osobne informacije zloupotrebljavaju koriste u propagandne svrhe i za oblikovanje politikih kampanja eurobarometar iz studenog prošle godine ističe da je gotovo dvije treine građana zabrinuto stranim utjecajem i mogućnosti manipuliranja izbornim rezultatima. komisijin preliminarni pregled europskih izbora pokazuje da su skupine povezane s trećim zemljama i razni nedržavni akteri radili na narušavanju kredibiliteta europske unije putem društvenih medija. dovoljno je dokaza da ova tema postane jedan od naših prioriteta i zato podržavam osnivanje posebnog odbora. Također smatram da je potrebno proširiti raspravu i na financiranje političkih stranaka ono je direktno povezano s trećim zemljama njihovim utjecajem na sadraj kampanja pa tako i na rezultate izbora. dame i gospodo time smo listu govornika dakle prijavljenih govornika. imam čitav niz imena u pogledu spontanog javljanja za riječ s obzirom na vrijeme. Ne mogu sve prihvatiti. Uzet ćemo, odnosno odabrati pet od ovih kandidata koji su se javili za riječ. Njih ćemo prozvati. Kao prvo se gospođa Gonzales javila za riječ. Izvolite. Gracias gospođo predsjednice treba nam europa koja će štititi ljude a to znači da treba ojačati ovaj parlament. dakle trebamo poslati jednu važnu poruku u komisiju u kojoj ćemo zatražiti takvu zaštitu. Sadržaj dezinformacija temelji se na nacionalizmu, na vjerskim uvjerenjima i te su dezinformacije uperene protiv određenih e, skupina poput imigranata, manjina, osoba iz LGBTI zajednice ili druge vjeroispovijesti. I u Španjolskoj su se širile takve dezinformacije i vidjeli smo prilikom posljednjih izbora da je ovaj govor mržnje postao političkom apologijom, a on je bio naročito usmjeren protiv imigranata, LGBTI osoba i drugih. Dakle, traže se žetonjaci. Naravno, mi moramo zaštititi te ljude, a ne promatrati ih poput neprijatelja. A upravo te dezinformacije šire strane sile. Ovaj parlament mora zaštititi ljude, a trebamo staviti poseban naglasak na određene zajednice i zatim trebamo uspostaviti jedno istražno povjerenstvo koje će promicati bolju koordinaciju protiv, e, među državama. Hvala. Sljedeće je gospodin Commissioner. Hvala. Kolege, povjereniče, zamislite jednu Europsku uniju koja ne postavlja globalne standarde demokracije i života. Dakle, mogla bi zapasti u sljedeće, dakle naši bi građani mogli biti opasno izloženi vanjskim manipulacijama bez takve zaštite. Nacionalni E, političari koji su populisti financiraju od strane trećih aktera i to je scenario dakle, u kojem se financiraju takvi političari od strane Rusije, Kine ili trećih aktera. Dakle, ja sam uvjeren da je krajnje vrijeme da revidiramo europsko i nacionalno zakonodavstvo koje se odnosi na strano financiranje političkih stranaka koje E, vode kampanje ili pojedinih kandidata. Također trebamo i e, mehanizme revizije za strateška strana ulaganja. Tako ćemo očuvati europski način života. Hvala. Hvala. Gospodine Ostrovićius, sljedeći ima riječ. Gospodin Žarom Rivjer, jedna minuta. Hvala vam predsjednice. Ja sam e, saslušao komisiju vrlo pomno i čuo sam da su zadovoljni zbog svoje borbe protiv lažnih informacija. Međutim, stvarnost je drugačija. U nekim zemljama se ukazuje na određene političke stranke. Međutim, što je sa uplitanjem u e, izborne sustave država članica? Dakle, sve se čini kako bi se blokirala suverena odluka Velike Britanije u Italiji bi demokratski glas tražio da se ponovno provedu izbori. Međutim, i tu se ponovno e, potiče jedna neprirodna politika. Dakle, komisija ne poštuje želju naroda i upliče se u interne teme država članica i teme koje nisu u njezinoj nadležnosti. Još jedan put ponavljam, u ovome domu se govori o velikim idejama, ali zapravo ne želi pomosti pred vlastitim kućnim pragom. Hvala gospodine Rivier. Sljedeći ili sljedeća je na redu Claire Daily. Hvala. Doista je ironična ova zamisao uplitanja u demokratske procese Europskog parlamenta kada znamo da ovdje postoji demokratski deficit i pitamo se zašto se uopće raspravlja o tome. No, strano uplitanje u izbore zapravo već dugo traje i europske sile se upliču u izbore u Središnjoj Americi, ali i u srcu Europe. I jedini razlog zbog kojega sada e, se pozivamo na bauk ruskog uplitanja jest taj što želimo optužiti nekoga za katastrofalne izborne rezultate etabliranih stranaka u Europi i za propast neoliberalnih politika koje su e, dovele do demoralizacije i razočaranja među europskim građanima. To su pravi razlozi neuspjeha izbora i uspjeha krajnje desnih stranaka na izborima. No, mi tražimo jednog e, službenog neprijatelja i mislimo time da su građani previše glupi da bi progledali kroz to. Ako želimo zaštititi izbore, onda se trebamo okaniti e, toga da dopuštamo lobistima i e, bilijunaškim medijskim tajkunima da toga da e, im dopuštamo uplitanje u izbore i to je ono do čega je stalo građanima. Hvala. Hvala, sljedeći je Mario Kaljuratir. Hvala. Želim zahvaliti e, komisiji i finskom predsjedništvu i nadam se da ćemo pregovarati o i usvojiti snažnu rezoluciju o ovoj temi. Strano uplitanje u izbore koje krši načelo neuplitanja je e, nešto što proživljavamo, a to, o tome se govori u, u povelji. Dakle, govorimo o važnosti o napada koji se odigravaju protiv naših demokratskih institucija, odnosno pokušaja hakiranja demokracije. Kako bismo to suzbili trebaju nam čvrste nacionalne mjere, a također i europska i međunarodna suradnja. Europska unija treba u tome predvoditi, treba biti glasna, ujedinjena, snažna i treba se zalagati protiv toga. Dakle, treba jasno i glasno reći da strano uplitanje nije prihvatljivo i da će se poduzeti odgovarajuće mjere protiv, mjere protiv onih koji to budu kršili. Hvala. Gospođo Kalju ispričavam se što sam pogrešno izgovorila vaše ime. A sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Žao mi je što ne mogu prihvatiti daljnja javljanja za riječ, već kasnimo. Tako da ću odmah dati riječ povjereniku Kingu. Izvolite. Hvala predsjedateljice, uvaženi zastupnici, hvala na ovoj važnoj i pravovremenoj raspravi. Kao što je niz zastupnika istaknuo, kampanje dezinformiranja žele onemogućiti naše građane u donošenju informiranih odluka. Time se želi podijeliti naše društvo, naše zajednice i dovesti u pitanje ishode izbora. Dovesti u pitanje i integritet naših demokratskih institucija. Mislim da ne možemo prihvatiti to kao business as usual. Moramo biti spremni se tome suprotstaviti. Glavni problem dolazi izvana Europske unije. Mnogi od vas su spomenuli Rusiju, no moram nešto jasno reći. Postoji radna skupina koja je spomenuta u okviru ovih institucija će zadaća nadzirati dezinformiranje koje se širi u ime Kremlja i ona je objavila da u jednom novijem razdoblju kada je provjerila količinu usklađene dezinformacije za Kremlj koja se širila u zemljama članicama, dakle da se količina tih dezinformacija udvostručila u odnosu na prošlogodišnje razdoblje. Dakle, ne smijemo to zanemariti, ali isto tako treba e, jasno i glasno reći da su mnogi naučili na temelju takvih iskustava. Dakle, trebamo izgraditi svoju otpornost i osmisliti protumjere kako bismo suzbili te dezinformacije gdje god da do njih dođe. Zato je komisija osnovala ovu radnu skupinu u suradnji sa vijećem i sa zemljama članicama i osmislila niz mjera. Dakle, mi ne sjedimo prekriženih ruku. Trebamo učiniti još i više i trebamo učiniti više kako bismo ojačali i otpornost naših izvora. U nadolazećim tjednima i mjesecima ćemo revidirati kod ponašanja u vezi sa dezinformacijama kako bismo još i više učinili u zaštiti naših demokracija demokratskih društava i izvijestit ćemo vas o tome do kraja listopada. Evo, samo da odgovorim na neke komentare. Ovaj, kod ponašanja protiv dezinformacija koji je na raspolaganju medijskim platformama nema nikakve veze sa cenzurom. To nema apsolutno nikakve veze sa eventualnom pojavom ministarstva istine. Dakle, ne želi se time ocijeniti neke političke komentare i zadati im određene vrijednosti, dobro ili loše, nego je riječ o transparentnosti tako da ljudi kada vide tu informaciju znaju odakle je došla, tko ju je proširio, je li to ljudsko biće ili stroj. Mislim da je to ključno. Ako želimo osposobiti naše građane u donošenju informiranih odluka. Također e, se spomenuo takav kodeks u vezi sa europskim izborima i sa provedbom paketa mjera za pravedne i slobodne izbore. Ponavljam, mi ćemo raditi na akcijskom planu kojim želimo ojačati otpornost naših demokratskih sustava i Također ćemo iznijeti zakonodavne prijedloge kojima ćemo nastojati e, osigurati veću transparentnost u vezi sa plaćenim e, oglasima i sa financiranjem političkih stranaka. Istovremeno ćemo e, raditi sa znanstvenicima, civilnim društvom i zemljama članicama i online platformama kako bismo zajednički ostvarili napredak i osigurali naprednu i demokratsku Europu za sve naše građane. Hvala. E, hvala, povjereniče King. I sad e, riječ ima ministrica Tuporajnen iz Vijeća. Uvaženi zastupnici, dame i gospodo, hvala vam na ovoj prilici za sudjelovanje u ovoj raspravi. Ovo je doista aktualna tema i ona predstavlja prioritet našeg predsjedništva. Hvala vam na vašoj aktivnoj na kreditovom sudjelovanju u ovoj raspravi. Europska unija se temelji na jedinstvu. Što smo ujedinjeni, time ćemo se bolje suprotstaviti širenju ovih dezinformacija. Naša je obveza uložiti sve napore u zaštitu izbora i općenitije u zaštitu naših demokratskih sustava od e, vanjskog uplitanja i to ćemo e, činiti potpuno poštujući temeljna prava poput slobode govora, slobode medija i slobode udruživanja. Dan dalje e, radit ćemo u horizontalnom pravcu, dakle među resorima i preko granica i nastojat ćemo učiti jedni od drugih razmjenom informacija i najboljih praksi. Dali smo obećanje, ali kao što ističu povjerenici, a i mnogi zastupnici, moramo biti pozorni i koliko se sjećam, predsjedništvo je stavilo značajan naglasak na hibridne prijetnje. Također e, se radujemo novim inicijativama koje je najavila komisija i još jednom dopustite da naglasim sljedeće. Naši građani su svjesni hibridnih prijetnji, ali moraju biti još svjesniji. Dakle, otvoreno društvo i javne uprave pružaju ispravne informacije, ali i ako tako nas već niti, neće biti prostora za dezinformacije. Dakle, hvala vam još jednom na ovoj pravovremenoj i važnoj raspravi. Hvala. Ministrica je Ovime zaključujemo ovu raspravu. Glasovanje o rezolucijama je e, predviđeno za sljedeću plenarnu. Sada ćemo učiniti kratku stanku i nakon toga ćemo nastaviti sa sljedećom raspravom. Evo stanka od nekoliko minuta. joj homoseks medrijaši kiriš navrah i to je pomanuo si mio štimi merise avijatak i ne dobar dan nastavljamo s radom sada su na redu izjave e, vijeća i komisije e, na e, temu šumskih požara u Amazoniji. jeste prostiran Gospodine predsjedatelju, uvaženi članovi, mislim da nisam jedina koja kaže da šumski požari koji trenutačno divljaju amazonskim područjem sve nas itekako brinu. To je problem ne samo za ljude koji tamo žive, već za našu planetu i za našu klimu. Ne mogu dovoljno naglasiti koliko je važno očuvati amazonsku prašumu za aktivno djelovanje u smislu ublažavanja klimatskih promjena. Njezina priroda je raznolika, tamo živi 110 različitih svjetskih vrsta. Uglavnom zbog klimatskih promjena i ljudskog djelovanja dolazi do situacije koja predstavlja ozbiljnu prijetnju. Dolazi do drastičnog pada u broju e, vrsta, flore i faune i također do povećanja broja požara u tropskom pojasu. Nažalost, sa zabrinutošću moramo primijetiti da je broj tih šumskih požara i njihova ozbiljnost još i veća kako u Amazoniji, e, u Brazilu, tako i u susjednim zemljama eh, u Paragvaju konkretno. Na taj način veliki broj biljaka i životinja umire, a autohtone zajednice moraju napustiti svoje područje. Vodstvo Europske unije u eh, globalnoj borbi protiv klimatskih promjena i zaštiti eh, prašuma jest jedan od prioriteta finskog predsjedništva. Šumski požari imaju nesagledive posljedice kako za prirodu, tako i za ljudski život. Smanjuju raznolikost, potrebno nam je djelovati protiv njih kako bismo e, zaštitili e, radna mjesta, osigurali e, prihod ljudima, ali isto tako kako bismo osigurali mogućnost da se borimo protiv klimatskih promjena i kako bismo postigli ugljičnu neutralnost do 2050. kao što želimo. Naša današnja rasprava izuzetno je relevantna u tom kontekstu. Usprkos e, svim aktivnostima koje su do sada provedene na razini Europske unije, degradacija šuma i e, krčenje šuma ostaju i dalje velikim problemom, a e, pustošenje požarima amazonskog područja čine ova pitanja još hitnijima. U travnju 2019. godine vijeće je donijelo zaključke vezano uz napredak koji je postignut provedbom Europske e, strategije šu, zaštite šuma. U toj strategiji vijeće je naglasilo koliko je strategija važna kako bi se osigurala koherentnost politika Europske unije koje utječu na šume i kako bi se dodatno promicalo održivo upravljanje šumama poljoprivreda, odnosno Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo sljedeći će tjedan održati raspravu o potrebi za novom strategiju koja bi obuhvaćala razdoblje nakon 2020. godine, a koja bi se temeljila na istim načelima, ali bi uzela u obzir razvoj novih politika kako u Europskoj uniji i njihovim njezinim članicama, tako i na globalnoj razini. Vijeće i Europski parlament nedavno su dobili komunikaciju komisije na koju se dugo čekalo, a u kojoj se govori o intenziviranju aktivnosti e, zaštita svjetskih šuma. Podrobno ćemo proučiti popis prioriteta u komunikaciji komisije, a veselimo se čuti i vaše razmišljanje o tom pitanju. Vijeće radi na tome da pripremi određene komentare u obliku e, zaključaka vijeća e, na komunikaciju komisije i nadamo se da će ti zaključci biti doneseni u prosincu 2019. godine. Naša je namjera uključiti e, političke stručnjake iz povezanih područja kao što su zaštita okolišta, poljoprivreda i trgovinska razmjena. Radujemo se vašim reakcijama na tu komunikaciju i uvjereni smo da će to biti vrijedan doprinos za buduće aktivnosti. Gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici, dozvolite mi da zaključno stavim naglasak na činjenicu da su šumski požari u Amazoniji hitna globalna kriza koja od nas traži efikasno međunarodno rješenje. Tjesna suradnja sa zemljama iz amazonskog područja tu je ključna. Te zemlje poput Brazila imaju pravo rukovoditi reakcijom, ali moraju ispuniti svoje obveze. Snažno apeliram na zemlje u Amazonskom bazenu i njihove političke čelnike da hitno djeluju. Spremni smo na zajednički rad sa gospodinom Bolsonarom i ostalima. Evropska unija spremna je dati potporu, ali trebamo djelovati odmah. Finsko predsjedništvo vijećem spremno je podržati e, razmišljanja u Europskoj uniji na koji način se može najbolje dati doprinos na inicijativu Finske e, na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova krajem kolovoza u Helsinkiju raspravljalo se o ovoj temi. Ministri vanjskih poslova složili su se da je situacija teška, te su naglasili da postoji potreba za koordiniranim obuhvatnim pristupom na razini Europske unije kako bi se bavilo ovom krizom. Kao predsjedništvo vijeća mi ćemo i dalje nastaviti činiti sve što je u našoj moći kako bismo dali svoj doprinos i osigurali ujedinjeni, dosljedan i efikasan odgovor Europske unije na ovu situaciju. Hvala vam na pozornosti. Hvala lijepa. A sada dajemo riječ povjereniku Veli. Izvolite. Hvala. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Hvala i predsjedništvu kolege, zastupnici. Danas se suočavamo sa globalnom krizom u području bioraznolikosti i klime koja ima učinak na naše živote, na naša gospodarstva i na našu budućnost. Trenutačni šumski požari diljem planete emitiraju ogromne količine CO2 u atmosferu i tako produbljuju krizu ne samo u Amazoniji, već isto tako i u drugim dijelovima svijeta, primjerice u Sibiru. Međutim, amazonsko područje je jedinstveno. Amazonska prašuma je jedinstvena zbog kisika koju udišemo, jedinstvena zbog bioraznolikosti kojoj je stanište i jedinstvena je zbog zdravlja našeg planete i zbog toga sam zahvalna što ste ovu temu e, postavili tako visoko na popis svojih prioriteta. Ključno je djelovati zbog tri razloga. Prvo, kako bi se spriječio gubitak bioraznolikosti, drugo, kako bismo se bavili pitanjem klimatskih promjena i kako bi se postigli, postigli ciljevi u sklopu agende 2030. u skladu sa Pariškim sporazumom. Degradacija i gubitak šumskih područja imaju ozbiljne posljedice na stabilnost, sigurnost, ljudske živote, klimu, bioraznolikost i na e, život i sposobnost zarade za život kako lokalnih zajednica, tako i e, šire. E, Europska komisija nastoji djelovati kako bi se e, bavila situacijom do koje dolazi u amazonskom području te je u stalnom kontaktu sa lokalnim vlastima uključujući one u Brazilu. Niz aktivnosti već je pokrenut kako bi se sadašnja situacija poboljšala. Slijedom e, zahtjeva koje je poslala Bolivija, Centar za koordiniranu reakciju u kriznim situacijama poslao je tim vatrogasnih stručnjaka u tu zemlju. Takva vrsta pomoći je dostupna svakoj pogođenoj zemlji na njihov zahtjev. Također, e, Sustav za mapiranje Kopernik aktiviran je, te se pripremaju karte e, na kojima se nalaze lokacije e, E, šumskih požara u Boliviji i Brazilu, a isto tako i u Paragvaju. Europska unija već financira razvojne projekte koji su povezani sa korištenjem šume i e, zemljišta u amazonskom bazenu, uključujući i Brazil. To je 128 milijuna eura, a planiraju se i nove aktivnosti u vrijednosti od 28 milijuna eura. U e, kontaktu smo s kolumbijskim i čileanskim vlastima koje su aktivno koordinirale na regionalnoj razini nastojanja da se situacija riješi. Na nedavnom samitu G7 krenulo se s pripremama sastanka na visokoj razini o Amazoniji koji bi se trebao održati na e, marginama e, Skupštine Ujedinjenih naroda. Naravno, trenutačni prioritet je borba protiv šumskih požara, ali istovremeno treba se baviti i strukturnim problemima koji se skrivaju iza ove krize, a to je širenje poljoprivredne djelatnosti. U srpnju smo donijeli komunikaciju u kojoj govorimo o tome da je Europska unija spremna intenzivirati svoje aktivnosti kako bi zaštitila šume. Komunikacija sadrži i skup aktivnosti uključujući i potporu za održivo korištenje zemljišta. Radimo na tome sa zemljama partnerima kako bismo smanjili pritisak i kako bismo potaknuli obnovu šuma. Za Europsku uniju izuzetno je važno da se bavimo i pitanjem potrošačkog otiska na zemljištu. Postoji čitav niz regulatornih i neregulatornih mjera koje se mogu koristiti za minimalizaciju rizika uvoza proizvoda koji su povezani sa krčenjem šuma i degradacijom šuma. Također radimo na tome da povećamo dostupnost i kvalitetu dostupnih informacija o e, šumama kao i o e, potrošačkim nabavnim lancima kako bismo bili sigurni da se među ostalim znaju informacije o tome jesu li proizvodi e, nastali e, ne nezakonitim ili e, prevelikim krčenjem šuma i degradacijom šuma. Cilj je naravno vidjeti koje su dugoročne ekonomske posljedice e, pretjeranog krčenja šuma i degradacije. Europska komisija je protiv e, prekomjernog krčenja šuma i spremni smo stati u zone koji su pogođeni nedavnim šumskim požarima kako u Amazoniji tako i diljem svijeta. E, Staćemo uz njih na kakav god način možemo i naravno uz blisku suradnju sa vlastima pogođenih zemalja. Hvala lijepa, hvala gospodine predsjedatelju. Hvala, a sada dajemo riječ E, govornicima iz klubova zastupnika EPP, gospođa Meginis, dvije minute, radi se o potpredsjednici Europskog parlamenta. Izvolite, gospođo Meginis. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Želim zahvaliti također gospođi Tupurajnen. Vi posjedujete specifična znanja o šumskim požarima i stoga nam je izuzetno drago da sudjelujete u ovoj raspravi. Ja također zahvaljujem i na informacijama koje nam je dao povjerenik. E, sigurna sam da veliki broj e, onih koji koji su danas s nama u publici itekako e, zanima kakva je situacija sa šumskim požarima u Amazoniji i upravo zato želim e, s vama raspraviti o tome na koji način možemo globalno djelovati jer niti ni jedna nacija ne može djelovati sama. Međutim, ne možemo raditi na tome da se pod izlikom toga da neka zemlja želi biti suverena slabi multilateralizam umjesto da se jača. Zajednički možemo stvariti napredak. Što se tiče Brazila, nedavno su krenule aktivnosti eh, u sklopu eh, pakta Letića zajedno sa drugih sedam latinoameričkih zemalja i operacija Zeleni Brazil. Ali to je pokrenuto tek nakon pritiska međunarodne zajednice. Svi ćemo patiti ako Amazonija umre, a ona je već u opasnosti. To ste vrlo podrobno istaknuli. Drago mi je što ste spomenuli potrebu da pogledamo, e, gospodine povjereniče, koliko su koherentne politike. Činjenica da se e, koristi zemljište za daljnju proizvodnju, a da se šume prekomjerno krče zbog širenja poljoprivredne djelatnosti. E, imamo sporazume sa Mercosurom i moramo se potruditi da e, ti elementi budu ugrađeni u naše sporazume te da se odredbe i sporazuma koje se odnose na prekomjerno krčenje u Mercosuru poštuju. Moramo se držati tog pitanja i mi kao europljani moramo biti iskreni i jasno reći da nismo uvijek e, znali cijeniti naše šume niti važnost bioraznolikosti za okoliš i ako budemo e, tako skromni možemo zapravo bolje surađivati sa kolegama u Latinskoj Americi zato što na Arktiku, e, u Kongu, u Amazoniji e, bukte požari koji emitiraju ogromne količine CO2 i upravo zato mislim da je ovo pitanje važno te zahvaljujem svima onima koji sudjeluju u ovoj raspravi. Hvala lijepa. A sada za socijaliste i demokrate gospođa Garcia Perez, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju, gospodine povjereniče. Požari u Amazoniji ovoga ljeta su prava tragedija. To su događaji koji su ražalostili i mobilizirali međunarodnu zajednicu učinak na okoliš, ali i socijalni i ekonomski učinak nadilazi područje Amazonije. Znamo da je Amazonija zapravo nešto što nazivamo plućima svijeta, zato što se tamo proizvodi više od 20% e, kisika, a da ne govorimo o ogromnom broju vrsta flore i faune koje tamo žive. Tu su i autohtone zajednice ljudi koji žive u amazonskoj prašumi na održiv način. Njihove živote treba zaštititi Znam o čemu govorim, e, dobro sam upoznana sa tom situacijom, zato što sam kao volonterka koja je radila za nevladine udruge mjesece provela u Amazoniji i surađivala sa predstavnicima autohtonih zajednica kojima je Amazonija život. Ako pogledate tu vrlo tragičnu situaciju, ona je još tragičnija za njih. Ove godine imali smo prilike vidjeti da je došlo do 80% povećanja broja šumskih požara u odnosu na prošlu godinu. Imali smo prilike vidjeti da je došlo do povećanja u e, kopanju rudače, konkretno zlata, što zapravo e, dovodi do većeg krčenja e, šuma, živa koja se koristi u procesu dovodi do zakađenja kako tla, tako i voda, što utječe i na životinje i bilje i to zapravo dovodi do toga da se e, stvara dodatni problem u smislu klimatskih promjena. Znamo tko su odgovorni ljudi. Tu je gospodin Bolsonaro koji je zapravo najavljuje novu zlatnu groznicu. A istovremeno s druge strane imamo ljude koji žele zaštititi e, prirodu zato što im je ona zaklon. Gospodin Bolsonaro je otpustio neke ljude iz svojeg ureda za Um, okoliš i obnovljive resurse i sličnih drugih ureda upravo zato što su govorili protiv ovih postupaka. Uh, došli smo do točke s koje nema povratka. Znamo da dolazi do degradacije, uništavanja amazonskih prašuma. Socijalisti i demokrati su i tekako zabrinuti zbog života, uh, ugroze života autohtonih zajednica u amazonskom području kao i smanjivanju teritorija na kojem e, mogu živjeti. Vidjeli smo da e, Costa da Silva i neki drugi e, čelni ljudi autohtonih zajednica su ubijeni, izgubili su život zato što su glasno govorili o tome što se događa. Važno je zaštititi i ljude i prirodu. Naravno, mi ćemo dati svu našu potporu onima koji rade na tome i želimo zatražiti gospodina Bolsonara da poštuje međunarodno preuzete obveze u skladu sa Pariškim sporazumom, kao i odredbe o zaštiti okoliša koje se nalaze u sporazumu s Mercosurom. Ako e, vlada e, ne čuje što treba učiniti, e, onda Bolsonaro ne može računati na potporu međunarodne zajednice. Moramo se pobrinuti da se ne nađemo u situaciji da je posljednje stablo skršeno, posljednja kap iscrpljenja i posljedna biljka ili životinja ubijena. Hvala. A sada gospodin Hojsik za Renew. Želim samo ponoviti da tijekom izlaganja govornika u ime klubova zastupnika neću dozvoljavati plave kartone. Hvala lijepa, gospođo E, ministrice, gospodine povjereniče, gospodine e, predsjedatelju. Ovo je ljeto e, bilo horor ljeto u Amazoniji. Bili smo u šoku, često to znamo reći kada se govori o amazonskim požarima, ali još nas je više šokirao to što gospodin Bolsonaro nije spreman zaštititi amazonsko područje, a u stvarnosti je zapravo njegova politika dovela do tragedije kojoj svjedočimo. Budimo iskreni, šume ne gore samo u Amazoni. Vidjeli smo ovog ljeta da zapravo šume gore od Sibira do Aljaske i uništavaju vrlo efikasno pluća eh, planete Zemlje. Šumski požari su globalni problem, to moramo priznati, ali došao je trenutak da priznamo da smo i mi dijelom problema. Ne samo zbog doprinosa emisiji stakleničkih plinova, naše politike, naše gospodarstvo, čak i naša provedba zakona je kriva. Vrijeme je da to mijenjamo. Vrijeme je da ovaj dom djeluje. Moramo reći da sporazum s Mercosurom eh, predstavlja problem ali istovremeno bilo bi zaista neumjesno reći srušimo to i problem je riješen. E, moramo ići dublje da bismo riješili problem. E, novi saziv komisije govori da je europski Green Deal jedan od glavnih prioriteta, ali ona ne može obuhvaćati samo Europsku uniju. Mora ići onkraj toga, mora obuhvatiti cijeli svijet. Ako ozbiljno želimo zaštititi našu planetu i našu civilizaciju, moramo se pobrinuti da poljoprivredne politike ne daju svoj doprinos uništavanju šuma, jer to sada čine, isto je u Amazoniji. Moramo se pobrinuti da naše trgovinske politike ne daju doprinos prekomjernom krčenju šuma, jer sada to čine. Također moramo se pobrinuti da naše energetske politike ne daju svoj doprinos krčenju i uništavanju šuma, jer sada to čine. Ono što nam treba jest promjena, promjena svega ovoga, zbog nas samih, a i zbog naše djece. Hvala. Hvala. U ime zelenih riječima gospođa Hautala, potpredsjednica Europskog parlamenta na minutu i pol. Izvolite. Hvala, predsjedavajući u Amazoni su se dogodili namjerno podmetnuti podžari i događaju se i drugdje. E, Jugoistočna Azija i drugi dijelovi svijeta pogođeni su požarima. Kako bismo se borili protiv klimatskih promjena, trebamo uhvatiti CO2 sa svim mogućim sredstvima. I e, najbolji, bolja mogućnost je zahvaljujući upijanju e, šuma. A sada su šume pretvorene u obradivu zemlju. E, sporazum s Merkosurom ima namjeru da se e, izvoze proizvodi zbog kojih će se povećati deforestacija i ugroziti to područje. Sporazum s Mercosurom nije dobar mehanizam kako bi se osiguralo da se sporazum e, iz Pariza i druge obveze u pogledu klime na globalnoj razini poštuju. E, tu nema predviđenih sankcija u poglavlju o održivom razvoju. Dozvolite mi da kažem da komunikacija komisije o deforestaciji i uništavanju šuma e, obećala da izradimo regulatorne mjere s jedne strane jer trebamo zakonodavstvo na razini Europske unije kojim ćemo osigurati to da potrošači u Europi ne kupuju proizvode koji dolaze zbog deforestacije. Imam pitanje za finsko predsjedništvo. E, znam da je sad odlučeno da se vijeće za poljoprivredu koje se bavi komunikacijom o deforestaciji pitanje zašto je to pitanje obrađeno u e, Vijeću za poljoprivredne, a ne na primjer u Vijeću za okoliš. Hvala. Hvala. Sada u ime ideja riječ ima gospodin Ružena, dvije minute. Gospođo Hautala, molim vas da me zamijenite kao predsjedavajuća. Jer... Gospodine predsjedatelju, požari u Amazoniji dovode do ekološke katastrofe. prema riječima predsjednika Macrona, Francuska je duboko dirnuta i svi se slažemo. Međutim, izuzetno je važno da budemo zapravo dirnuti i na isti takav način požarima koji eh, divljaju u subsaharskom području. Emmanuel Macron je međutim samo se okrenuo e, pitanju i problemu požara u Amazoniji. E, način na koji se zanemaruju druge stvari zapravo je katastrofa e, i je zaprijetiti šestoj i devetoj e, najvećoj trgovinskoj sili svijeta. Mi smo se u Francuskoj, odnosno zastupnici u Skupštini su se usprotivili njegovoj reakciji na taj način. Mislimo da je vrlo cinično koristiti amazonsku situaciju e, kao izgovor da se ne potpiše Mercosur. Mi smo se protivili toj reakciji kao što smo se inicijalno protivili i potpisivanju Mercosura. E, ne želimo pogodovati internim e, igrama lokalnih političara. Činjenica je međutim da moramo prvenstveno djelovati u krugu svoje obitelji, kod kuće. E, činjenica jest da e, bi e, Macron i ostali trebali voditi računa o tome koliki je primjerice nuklearni otpad i nuklearna prijetnja na polinezijskim otocima, kakva je situacija u Gvajani, trebao bi se brinuti o katastrofi vezano uz sargaške alge na Martiniku i Guadalupeu. Međutim, nakon svih živih izjava, nakon svih ovih e, šokantnih događaja, e, Macron ništa neće učiniti i potpisat će Mercosur. Hvala, gospodine Rže. Sljedeći govornik je gospodin Herman Terč u ime ECR-a. Hvala, dobar dan. Gospođo predsjedavajuća, mnogo sam čuo danas o gospodinu Bolsonaru. E, Bolsonara optužujemo za sve tragedije koje poznajemo, ali zaboravljamo pritom da postoji neki oblik krat, e, kratkovidnosti kad se gleda na to. E, španjolski socijalisti su nedavno sad govorili o zlatnoj groznici i o njezinim pojavama. To se događa posebice u Amazoniji u Venezueli pod kontrolom gospodina Madura, pod kontrolom gerile e, u Kolumbiji koji postoje zahvaljujući komunističkom režimu gospodina Madura i zahvaljujući čavizmu. U ovom trenutku po milijuna e, drveta gori u Boliviji. Ne u Brazilu, nego u Boliviji. A nitko ne govori ovdje o Boliviji. Jer gospodin Moraes koji je povećao proizvodnju e, kokaina je započeo s novom politikom spaljivanja šuma i zbog toga je došlo do ovakve katastrofe. Izgleda da mi sada govorimo samo protiv Bolsonara. Hvala, gospodine Terč. U ime Guja riječ ima potpredsjednik gospodin Papadimulis. Izvolite. Hvala. Što su rekli komisija i vijeće i što znanstvenici nam kažu i što nam pokazuje stvarnost nameću nam ne samo da govorimo, nego i da djelujemo. Nije dovoljno raspravljati o tome. Trebamo imati zaključke i mjere. Moramo vršiti pritisak kako bi se zaustavila deforestacija Amazonije i uništavanje e, najvećih pluća ove planete i zbog toga vjerujem da kad nam brojke pokazuju da tijekom mandata Bolsonara imamo povećanja od 8% eh, godišnje deforestacije Amazonije, u nekoliko mjeseci Amazonija je uništena više nego u posljednje tri godine i zato moramo više poduzeti. Eh, to vrijedi za Europski parlament. Eh, sramota je što se ova rasprava neće zaključiti rezolucijom i što e, su u svomu sudjelovale e, skupine, odnosno klubovi krajnje desnice. Trebamo iskoristiti Mercosur kao instrument da vršimo pritisak na e, članove krajnje desnice kod Bolsonaro. Hvala gospodina Papadimulis. Sljedeći govornik je gospodin Papadakis u ime nezavisnih zastupnika. Hvala. Veliko uništenje kojim svjedočimo u Amazoni je rezultat toga što velike tvrtke, kompanije sjeku drva, a financijske institucije plaćaju za to. E, vlada Bolsonaro povećava politiku e, protiv okoliša koju su već započele druge države i amenuje proizvodnju biogoriva i drugih poljoprivrednih proizvoda i zato se sječe šuma. E, I u tome sudjeluju i tvrtke iz Europske unije. Zato Europska unija i vlade Europske unije moraju suočiti s tim problemom. Moramo vidjeti što će se dogaditi sa sporazumom s Merkosurom. Unatoč onome što je rečeno u korist klime, Europski parlament E, nema još uvijek rezoluciju e, o Amazoniji sa e, pristankom pučana. Treba stati na kraj ovim požarima u Amazoniji i povratiti ove povratiti šume. Samo na taj način potaknut ćemo ekonomske aktivnosti u ovom području. Hvala gospodine Papadakis. A sada idemo sa prvim krugom govornika iz klubova. Gospodin Peter Lize na minutu i pol. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Drage kolegice i kolege, šumski požari u Amazoniji ogromna su katastrofa. Spomenut ću jedan primjer e, povezan sa Pariškim sporazumom e, koji ne uvodi obveze smanjenja emisija za Brazil, E, bitne obveze Brazila odnose se na zaštitu šuma i e, pošumljavanje. Ako to ne bude funkcioniralo, onda je to veliki problem e, i globalno za klimu. Međutim, postoje problemi ove vrste i na drugim mjestima i o tome treba govoriti. Postoje požari u Sibiru, na Aljasci. Oni predstavljaju ogroman problem jer dolazi do emisija metana, a to je još štetnije za klimu od CO2. E, ne smijemo se ograničiti u ovoj raspravi. Neki traže da poništimo e, sporazum s Mercosurom. Mogli bismo obustaviti uopće trgovinu s ovim zemljama. Međutim, što ćemo time ostvariti? Hoćemo li imati pod kontrolom ono što radi Kina i drugi? Mislim da je važan put dijaloga. Naravno, moramo biti kritični što se tiče Mercosura Međutim, e, moramo tražiti e, rješenje samih uzroka ovih problema. Osim toga, jučer smo govorili o šumama u Europskoj uniji, o zaštiti šuma. E, trebali bismo vjerojatno ponovno govoriti o pošumljavanju u Europi. E, možda je e, dobro danas razgovarati o ovim temama, a ne donositi rezolucije i što se tiče situacije u Europi i drugdje, međutim e, trebamo o tome razgovarati i onda donijeti odluku sljedeći tjedan. Hvala. Hvala gospodine Lize. Sljedeći govornik, gospođa Dali, na minutu i pol, izvolite. Hvala predsjedavajuća. Danas govorimo o najvećoj e, svjetskoj prašumi koja je došla do trenutka kad će konačno biti uništena. E, to je važno za nas, ali i za globalnu klimu. To je ponor e, ugljika koji može zaustaviti globalno zagrijavanje veliki broj e, i velika količina stakleničkih plinova koji bi se tu mogli zaustaviti e, jako je važna i ovo, ove godine na Artičkom i subartičkom području procjenjuje se da su požari proizveli stotine tisuća tona CO2, ali to je začarani krug. Međunarodna zajednica Europska unija moraju pojačati svoje djelovanje za smanjenje e, emisija stakleničkih plinova E, i ako se to ne bude dogodilo požari će se i dalje širiti. E, odredbe za zaštitu o amazonske prašume su e, dio sporazuma između Europske unije i Merkosure i te odredbe se trebaju provesti. E, potpisnice Pariškog sporazuma koji su e, odlučili platiti onima koji žele e, posaditi stabla moraju sada to učiniti. Trebamo promijeniti potrošačke navike koje su štetne. To je europski globalni način djelovanja koji je sada potreban. Hvala. Hvala gospođo Dali. Sljedeći govornik Gospodin Štefanuta na minutu i pol, izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuće. povjereniče. Vidite u ovoj sali jako puno mladih ljudi i oni se najviše u populaciji brinu za klimu. E, šumski požari više nisu stvar za pojedinačne zemlje koje će to izolirano rješavati. Nažalost, amazonski požari su dio velikog globalnog trenda. Broj globalnih požara se povećao u odnosu na prošlu godinu i to se dogodilo eksponencijalno. U osmom mjesecu 2018. imali smo 16.000 tisuća požara. U osmom mjesecu 2019. 79.000 tisuća požara. To je povećanje od više od 400% posto e, europa ne može biti gledati sa strane kad drugi pate i traže pomoć nijedan dio svijeta nije umor na takve katastrofe i nijedna zemlja na svijetu ne može te probleme riješiti sama ovdje je ključno imati zajedničko djelovanje kako bi se e, od ovakve katastrofe svi zajedno oporavili e, globalno zatopljenje znači da se povećava temperatura planete a mi moramo odgovor civilne zaštite pojačati kako bi svi bili spremni na borbu protiv e, prirodnih katastrofa. Moramo jačati kapacitete i to govorim zato što je sada vijeće smanjio sredstva za e, ovakvu pripravnost. Mi moramo ta sredstva e, ponovno predvidjeti. Ne radi se samo o ljudima, nego o njihovoj budućnosti, o budućnosti ovih mladi ljudi koji sjede ovdje u dvorani. Hvala. Hvala, gospodine Stefanuta. Sljedeći govornik gospodin Žado na minutu i pol. Gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče, ovo pitanje malice i naličje. Prvo je naravno emocija i e, šok. E, kako ne plakati zbog te ljepote koja se uništava, zbog tih e, ljudi? Kako ne govoriti protiv Bolsonara koji je skeptik u smislu klimatskih promjene, koji želi prodati svoju zemlju, kao što je njegov prethodnik također bio korumpiran, ksenofob homofoban, seksist, tako i on. Međutim, s druge strane imamo i naličje koje ne možemo obojati emocijama, a to je naličje na koje moramo preuzeti odgovornost. Nema ovdje ničega što je slučajno. E, gospodine povjereniče, uspjeli ste tijekom svojeg izlaganja u potpunosti izbjeći spomenuti kako Mercosur, tako i zajedničku poljoprivrednu politiku. Čak i socijalisti i demokrati nam kažu pa ipak ne bi bilo loše da se poštuje Mercosur. Međutim, ako ne vidi vidite da je zapravo srce Mercosura koji je Brazil potpisao kako bi mogao e, izvoziti soju predstavlja u svojoj naravi strukturno uništenje Amazonije i klimatocid ako ne vidite da prijedlog e, zajedničke poljoprivredne politike kakav ga, ga izlaže Europska komisija će samo dovesti do povećanja uvoza brazilske soje, onda uopće ne vidite u čemu se skriva naša odgovornost, ne sudjelujete u naporima da se spriječi uništenje Amazonije i naroda koji tamo žive. A to je i sramota onda i za ovaj parlament. Hvala, gospodine Žado. Sljedeći govornik eh, Malin Bjork na jednu minutu. Hvala. Katastrofa koja se događa u Amazoniji je jako velika. U ovom velikom području eh, moramo reći da e, se mogu očiti jako važni fenomeni zbog klime. E, globalno zatopljenje bit će svakako problem za biološku raznolikost. Predsjednik Bolsonaro je svakako suodgovoran za ovu katastrofu. Podsjetimo e, na to što se događa trenutno mnogi prosvjeduju protiv politike gospodina Bolsonaroa. I politika e, krčenja šuma e, se sada masivno provodi i mnogi traže e, da se nešto poduzme. Treba djelovati i to odmah. Moramo zaustaviti pregovore u pogledu sporazuma s Mercosurom. Moramo Eh, na obvezujući način primjenjivati Pariški sporazum i moramo stati na kraj onomu što se događa u Amazoniji i u Brazilu. Eh, mnoge osobe inzistira na tomu, a mi ćemo isto to činiti. Hvala. Hvala, gospođo Bjork. Sljedeći govornik, gospođa Eleonora Evi, na jednu minutu, izvolite. Hvala, predsjedavajuća mi, europljani, jesmo li mi su odgovorni za e, ove požare u Amazoniji i ostatku svijeta? Mi trošimo e, meso, palmino ulje, e, hranu za životinje, soju, kukuruz koji su GMO proizvodi. Sve to stvara pritisak na šume u trećim zemljama i povećava, ubrzava kršćenje šuma prvi prioritet mora biti smanjiti otisak, potrošački otisak Europske unije e, koji direktno utječu na požare u Amazoniji. U svijetu imamo 820 milijuna osoba e, koje gladuju, a do nedavno jedna milijarda osobi bila je pretila. A prema posljednjim podacima izgleda da sad imamo čak 2 milijarde pretilih osoba i četiri e, milijuna mogli bi umreti zbog pretjerane prehrane. Hrana se baca, hrana postaje otpad i zbog toga se ugrožava planeta i e, naše stanovništvo. Morat ćemo riješiti te probleme u ZPP-u i u trgovinskoj politici u Europi ako stvarno želimo postići ciljeve održivog razvoja i ciljeve agende 2030 ako želimo smanjiti glad, nejednakosti i nediskriminirano iskorištavanje resursa u svijetu. Hvala. Evi. Ja e, Zahvaljujem. E, sljedeći je na redu zastupnik Jerubas. Izvolite. Hvala lijepa. E, znamo da je Amazonija e, zaštićeno e, prirodno područje koje bi trebalo štititi Naravno, e, trebamo biti vrlo oprezni što se tiče iznošenja mišljenja i znamo da postoji e, sporazum e, s Mercosurom, a odredbe tog dogovora trebamo iskoristiti kako bismo postigli poštivanje obveza temeljem Pariškog sporazuma. E, trebamo voditi računa o tome da se poštuju ove odredbe zato što želimo ostvariti održivi razvoj, a pritom e, trebamo osigurati odgovarajuće kriterije i vrijednosti što se tiče poljoprivrede i e, uzgoja domaćih životinja a znamo da se ondje ulažu velika sredstva iako ne poštuju pravila koja se tiču E, održivosti u stočarstvu. E, moramo nešto poduzeti što se tiče šumskih požara u Amazoniji, međutim istodobno ne smijemo poticati nepoštenu konkurenciju zbog e, poljoprivrednih proizvoda koji dolaze iz ovih zemalja, a da se pritom ne poštuju naši standardi. Hvala. Zahvaljujem. E, sada je na redu zastupnica Kati Piri, minuta i 30, izvolite. Poštovana gospođo predsjedavajuće, uvažene kolegice i kolege, ove e, strašne, e, ovi strašni šumski požari utječu na milijune starosjedilačkog stanovništva i postoje stotine tisuća ljudi koji se oslanjaju na bogatstvo šuma. Međutim, E, postoje oni koji pokušavaju iskoristiti e, šumske resurse, a to rade na način da uništavaju njihov način života. Ovi požari nisu slučajni. Namjerno se podmeću kako bi se e, krenulo sa raznim poljoprivrednim i rudarskim projektima. Politika predsjednika Bolsonara dovodi do toga da starosjedilački narodi moraju napustiti svoje domove. Prosvjedi e, njihovih aktivista e, nažalost e, nisu naišli na reakciju i zato se mi moramo boriti u njihovo ime i moramo dalje koristiti ekonomsku snagu, ali isto tako vanjsko-trgovinske alate kako bismo ostali u obranu biološke raznolikosti i našeg planata. Spomenula bih e, ono što je rekao Markus Majnura, e, poglavica starosjedilačkog plemena koji je rekao e, šume nisu samo za starosjedioce, šume su tu za sve nas. Hvala. Zahvaljujem. Na redu je zastupnik Huk. Jedna minuta, izvolite. Hvala lijepa. Nebo iznad Sao Paula postalo je crno zbog šumskih požara u Amazoniji. Ove prašume su pluća e, zemlje. E, svi mi trebamo te šume, a starosjedioci koji ondje žive zapravo e, žele da se zaštite njihova temeljna prava. Oni žele živjeti tamo gdje se nalaze. E, parlament e, u Jedinoj kraljevini je e, suspendiran, međutim ovdje možemo dići glas. Došlo je do rasta BDP-a za jednu četvrtinu zadnjih deset godina. Postavlja se pitanje što će biti sa starosjedilačkim zajednicama. Gospodine Bolsonaro, ako dopustite da izgore ove šume, izgubit ćete šansu za napredak. E, za napredak je nužno da ugasite te šume i spasite naš planet. Hvala. E, kolega Scott Cato e, ima plavi karton. Prihvaćate li njegovo pitanje? U redu. Zastupnica Eh, Scott Cato. Eh, mnogi u ovom parlamentu eh, napisali su jedno pismo i rekli da ne bismo trebali potpisati sporazum na području trgovine ukoliko ne postoje odredbe kojima se osigurava poštivanje standarda i klimatskih ciljeva. E, moje pitanje je trebamo li sada poštivati sporazum sa zemljama Merkosura ukoliko ondje ne stoje odredbe o zaštiti okoliša i temeljnih ljudskih prava. E, ja ne znam za to pismo. E, mislim da je ovo pitanje daleko složenije i ne može se svesti na jedno pismo. U svakom slučaju u trgovinskim sporazumima trebamo promicati e, temeljne vrijednosti, e, pravičnost i zaštitu okoliša. Zahvaljujem zastupniku Huku. Na redu je zastupnica Ana Kavacini, minuta i 30, izvolite. Hvala lijepa. Amazonija gori. I svake minute e, dio e, pluća ove zemlje odumire. A predsjednik Bolsonaro sa svojom politikom djeluje protiv Pariškog sporazuma i e, protiv održivosti, protiv raznolikosti. Međutim, i europska politika je odgovorna Prošle godine smo uvezli 60 tisuća tona etanola, 70 tisuća tona e, govedine i e, milijune tona soje. A u tu svrhu neprestano dolazi do krčenja šuma u Brazilu. Sporazum s Mercosurom dovodi do još više požara jer se traži više govedine, još više etanola, a to znači e, da će doći do e, još veće razine e, krčenja šuma. I Bolsonaro na to kaže hvala. Mi moramo nešto učiniti za naš planet, za našu klimu. Postoje prosvjedi, e, ljudi izlaze na ulice. E, to pokazuje da mi kao parlament moramo preuzeti odgovornost, e, eliminirati Mercosur i osigurati da lanci nabave budu takvi da tu ne postoje elementi iskorištavanja i uništavanja šuma. Sada je pravi trenutak da nešto učinimo. Hvala. Zahvaljujem zastupnici Kavacini. Na redu je zastupnik Bušman. Hvala lijepa. Već tjednima e, postoji tako veliki broj požara u amazonskim prašumima kao nikada prije. E, E, šume se krče u svrhu obrade e, zemlje, a to je politika koja se provodi već godinama. E, uništavaju se biljne i životinske vrste. Brojne životinje stradavaju u požarima, uništavaju se biljke, oslobađa se ogromna količina CO2. To su neke od strašnih posljedica. E, dolazi do uništavanja ekosustava, to je ekocid. E, kao i genocid i ekocid treba definirati kao zločin protiv čovječnosti. Međutim, SAD, Francuska i drugi borili su se za to e, da se ekocid izbriše iz tog popisa. Posljedice su katastrofalne. E, dolazi samo do financijskih sankcija. E, koncerni se toga ne boje, budući da je njihov profit daleko veći. E, tome je potrebno stati na kraj. Hvala. Zahvaljujem zastupniku Bušmanu. Na redu je Kristof Hansen, minuta i 30, izvolite. Hvala lijepa. Ovo ljeto planet je gorio. E, šumski požari e, uništili su šume u Amazoniji, Aziji i Africi. U Europi je došlo do tri puta većeg broja šumskih požara nego svake pojedine godine između 2008. i 2018. A na Arktiku e, gore tresetišta i to zahtjeva hitne mjere. Moramo nešto učiniti i spriječiti ovu katastrofu i moramo unaprijediti raspravu o tome kako iskoristiti trgovinsku politiku kako bismo uveli naše ekološke standarde i borili se protiv klimatskih promjena na globalnoj razini. Izgledi za e, sporazum između Europske unije i Mercosura predstavljaju jedinstvenu šansu. Na taj način možemo prisiliti Brazil e, da ispoštuje svoje obveze prema Pariškom e, klimatskom sporazumu, obnovi i ponovno pošumi 12 milijuna hektara, kao što je rekao kolega Lize. Trgovinska politika nije čarobni štapić za ove probleme, ali može biti korisna. Možemo imati plurilateralne sporazume što se tiče trgovine ekološkim dobrima. U našim je rukama možemo uvesti neke dodatne mjere kao što je praćenje i certifikacija. E, nećemo prebacivati krivicu, moramo surađivati. Ne treba nam defetistički pristup, nego uvjerenje da je čovjek kriv za ovu katastrofu, pa je čovjek može i ispraviti. Hvala. Zahvaljujem. Sada je na redu Jute Guteland. Jedna minuta, izvolite. Hvala lijepa. Poštovana gospođo predsjedavajuće, poštovani e, gospodine povjereniče, e, prašume su pluća zemlje, iznimno su važne za našu klimu, za održivost u budućnosti. Znamo da šuma apsorbira ugljik e, i zato je iznimno važna kako bismo mogli ostvariti ciljeve koje smo prihvatili u sklopu Pariškog sporazuma. Međutim, znamo da postoji doprinos kroz tehnologije, a to je vrlo važno u prijelaznom razdoblju. Međutim, u ovom trenutku bavimo se e, šumskim požarima u Amazoniji. E, nije bez razloga da se ove prašume zovu plućima e, zemlje. E, dvije milijarde, milijarde tona CO2 e, se apsorbira u tim šumama godišnje. To je najvažniji resurs koji imamo na raspolaganju koji nam može pomoći da ostvarimo ciljeve iz Pariškog sporazuma. E, požari u Amazoniji predstavljaju opasnost za našu budućnost. Moramo djelovati odgovorno i učiniti sve što je u našoj moći kako bismo zaštitili prašume. Zahvaljujem. Na redu je e, zastupnik Bižu. Jedna minuta. E, Gospođo predsjedateljice, kolege, e, Dolazim iz udaljenih francuskih regija i želim zaista inzistirati na tome da je situacija za amazonski narod izuzetno teška i da su im u opasnosti i životi i imovina, ali oko 300 tisuća evropljana također živi u francuskoj Gvajani, u amazonskom području i mislim da nam to daje legitimitet, ali isto tako i stvarnu odgovornost da djelujemo i da zaštitimo Amazoniju. Kao i obično, naravno, postoji sadržaj i oblik, treba djelovati brzo. To je hitno pitanje, ali treba djelovati unutar okvira parlamentarnog strukturiranog postupka koji je odlučan, koji je koordiniran. To je stvar dosljednosti i efikasnosti. Stoga vas molim da koristite sve instrumente koji su vam na raspolaganju kako bismo imali strategiju za e, Amazoniju i kako bismo tražili da se zaista poštuju ciljevi održivog razvoja i e, da se poštuje krkost bioraznolikosti, da se poštuje snaga lokalnog stanovništva i njihove e, pradavne kulture e, te da e, lokalne vlasti poštuju obveze koje su preuzele u sklopu Pariškog sporazuma. Zahvaljujem. Sljedeći je na redu zastupnik Basa Eichhout. Jedna minuta. Hvala lijepa. Mislim da su svi bili šokirani onime što smo vidjeli ovo ljeto. E, kada je došlo do požara u Amazoniji. A mi smo e, razgovarali e, istodobno o Mercosuru. Cilj je bio poboljšati trgovinu sa Brazilom. Ovdje se ne radi o prebacivanju krivice. Govorim kolegama iz redova Pučana. Molim vas da pročitate taj sporazum E, možete vidjeti samo u onom poglavlju o trgovini i održivosti da se kaže e, da se e, potiče trgovina proizvodima iz šuma kojima se održivo upravlja i da će se promicati uključivanje lokalne zajednice i starosjedilačkih zajednica. Dakle, govori se samo o poticanju i promicanju, a preostale odredbe su obvezujuće. Što nam to kaže? Ovaj trgovinski sporazum e, ima vrlo bizarne prioritete. E, govori se o obvezama u trgovini, a e, što se tiče održivosti, tu ne postoje obvezujuće odredbe. Hoćete li promijeniti te odredbe kako bismo imali obvezujuće odredbe, a ne ove vrlo blage odredbe koje se spominju u ovom poglavlju? Hvala. Zahvaljujem. Sada je na redu zastupnik Morel, jedna minuta. Merci, madame euh, la Hvala gospođo predsjedateljice. Naravno, svi smo mi šokirani situacijom Amazonije, ali e, ne možemo žaliti čak e, e, niti iskritizirati po e, razloge zbog kojih je do ovoga došlo, to je preuzeti odgovornost za njihovi ispravak. E, glavni razlog je katastrofna politika gospodina Bolsonara koja i dalje inzistira na sve većem korištenju toksičnih pesticida. Drugo je naravno poljoprivredni model e, Brazila koji se temelji na izvozu i koji za to treba sve više i više površine za proizvodnju, konkretno za proizvodnju soje. Ali mi smo krivi zato što smo zapravo licemjeri. Čuo sam kolege e, s desnice da kažu da je Bolsonarova politika zapravo e, politika koja ide u smjeru prirodnog pristupa, ali to je apsolutno smiješno. Ne, radi se zapravo o jednom e, ubojstvu klime, o ekocidu. Budimo logični, dragi kolege. Ako zaista žalimo zbog ove situacije, trebamo odbaciti Merkosur. Kiitokset edustaja Hvala lijepa. Izvolite, zastupnica Morel. Hvala lijepa. E, vidjeli smo e, koje strašne učinke imaju šumski požari i ovdje e, doista trebamo govoriti o katastrofi do koje dolazi u Amazoniji. Ovo je stvarno velika katastrofa. Mislim da je zadatak Europske unije pružiti e, financijsku i stručnu pomoć svima kojima je potrebna. E, što se tiče krčenja šuma, moramo biti svjesni svih e, komercijalnih i drugih razloga koji su s tim povezani. E, drago mi je što vidim da komisija razmatra e, pitanje zaštite šuma kao prioritetno pitanje. Što se tiče komunikacije komisije, važno je da se sve ono što je navedeno počne provoditi u praksi. Isto tako važno je biti svjestan razloga, uzroka i e, definirati mjere koje treba provesti. Riječ je o globalnom pitanju. Moramo stati na kraj krčenju šuma. I upravo zato Europska unija i države članice trebaju raditi na pošumljavanju. Mađarska smatra da je to prioritetno pitanje. Ove godine predvidjeli smo E, dvostruko veću razinu pošumljavanja. Hvala. Kiitos edustaja Sitten seuraava puhuja on edustaja Hvala vam, a sljedeći govornik je gospođa Burkhardt minutu. Hvala lijepa. E, požari u Amazoniji nisu samo prirodna katastrofa, to je posljedica djelovanja čovjeka. E, krčenjem šuma, dolazi se do poljoprivrednih površina i zapravo zaštita šuma nije toliko unosna. Naša potrošnja je suodgovorna za to a komisija to priznaje u svojoj komunikaciji o zaštiti prašuma. E, sada moramo prijeći s riječi na dijela. Ukoliko mi ne prihvatimo sporazum sa Mercosurom, budući da ondje ne postoje odredbe o zaštiti šuma, poštivanju e, temeljnih e, prava, smatramo da je to instrument koji možemo iskoristiti, jer pokušaj utjecaja na Bolsonara ne proizvodi učinke. 2020. Europska unija može eh, dokazati da predvodi na ovom području. E, ukoliko e, i dalje bude predvodila što se tiče Pariškog sporazuma. Stotine tisuća mladih ponovno će izaći na ulice zato što e, neće biti zadovoljni ukoliko riječi ne pretočimo u dijela. Nemojte nas razočarati. Hvala gospođo Burkhardt. Sljedeći govornik je gospođa Ris Minotu. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Zadovoljstvo je što vidim da predsjedate ovom raspravom. Želim zahvaliti također gospodinu povjereniku Veli, budući da se vjerojatno radi o jednoj posljednjih rasprava koju vodi s nama. Amazonija gori, to je požar koji zapravo uništava e, jednu od najvećih prašuma na svijetu i koja do, koji dovodi do potpunog potkopavanja uništavanja međunarodnih odnosa. E, činjenica jest da šuma gori, a svijet pati. Morales i Bolsonaro su apsolutno e, krivi za ovu katastrofu. Taj začarani krug je strašan. E, emisije CO2 su zapravo e, ogromne zbog ugljika koji se otpušta i veće su od uobičajenih i pridonose onome protiv čega se nastojimo boriti. Osjećat ćemo posljedice stoljećima. Svaki deseti proizvod zapravo se može povezati sa krčenjem šuma, a njegova potrošnja je najintenzivnija u Europi. Govorimo tu o kukuruzu, o soji, o drugim žitaricama. Činjenica jest da je ovo trenutak u kojem trebamo pronaći transverzalni pristup. Trebamo razraditi sustav certifikacije koji će omogućiti da se koriste oni proizvodi koji ne daju svoj doprinos prekomjernom krčenju šuma. Hvala lijepa, gospođo Riz. Sljedeći govornik je gospođa Tusan, minutu. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Kolege, Amazonija gori a ti šumski požari zapravo ruše posljednje prepreke na putu prema nezaustavljenim klimatskim promjenama. Slijedi suša koja je povezana sa gospodarskim interesima, a gospodarski interesi ovdje žrtvuju pravo na prirodu. U Amazoniji krčimo, palimo, uništavamo, a sve u korist dobiti a ne razgovara se sa onima kojih se to tiče. E, poljoprivredni e, uzgajivači e, poduzeća su iz Europe, a nemaju nikakvu obvezu biti pod nadzorom. Moramo se pitati kako možemo tolerirati da primjerice e, dva, e, dvije velike e, naftne kompanije u Europi ne moraju poštovati odredbe Pariškog sporazuma. Dosta je toga. Moramo zaustaviti ekocid, moramo zaustaviti uništavanje planete. Oni koji govorite o obrani našeg načina života, postavljam si pitanje i postavljam pitanje vama, kada ćete braniti način života koji je u skladu sa očuvanjem naše budućnosti, naša je odgovornost mogućnost održati naš planet zdravim i živim. Hvala lijepa, gospođo Tosan. Sljedeći govornik je gospođa Rego, minutu, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Amazonija gori. Planet ti ponestaje vremena. Pogledamo li koliki je obujam ovoga problema i pogledamo li koliko je ozbiljna ova ekološka kriza, moramo odlučno djelovati. Učinak je strašan, gubitak bioraznolikosti, uništavanje sredosjedlačkih zajednica koje gube zemljište koje im je na raspolaganju. Osim toga, svjedočimo nesposobnosti Bolsonara i njegove ekstremno desne orijentirane vlade da se nose sa ovom e, situacijom i preuzmu odgovornost. E, jednostavno su spremni i dalje e, dijeliti plijen među oligarsima Sredstva koja su odvojena neće biti dovoljna, posebice ako će njima upravljati neofašisti. Moramo preuzeti odgovornost za vlastiti ekonomski model. Moramo blokirati e, sporazum e, s Mercosurom. Moramo zaustaviti uvoz, masovni uvoz, a ono što je još važnije moramo zaustaviti e, korištenje modela hiperproizvodnje, hiperpotrošnje e, zato što naša planeta ne može podnijeti teret te naše politike. Hvala lijepa. Gospođo Rego, e, želim reći sljedeće. Imamo 20 javljanja za riječ pred nama, a radi se o vrlo važnim izlaganjima. Osim ranije prijavljenih govornika imamo i 12 govornika koji se žele javiti u sklopu spontanog javljanja za riječ. Sada ću pročitati eh, imena onih koji će dobiti pravo na izlaganje. To su sljedeći zastupnici. Agius Saliba, Auram, eh, Andru, anteksi, Joveva, eh, Keleger, Čauns, Jakanješna. Nažalost, moram razočarati ostale koji su se javili za riječ u sklopu spontanog javljanja za riječ jer nemamo vremena. Sljedeći govornik je gospođa Bentele. Imate minutu, izvolite. Poštovana gospođo predsjedavajuća, drage eh, kolegice i kolege, Vijesti iz Amazonije su strašne, mnogi su to već istaknuli i ako si e, predočimo da se ne radi samo o požarima u Južnoj Americi, nego i u Sibiru i drugdje i da e, u brojnim dijelovima svijeta dolazi do krčenja velikih šumskih površina, uključujući i u Europi, onda se moramo pitati što možemo učiniti kako bismo očuvali šume e, Odgovor je Europska unija mora biti jedinstvena. I što se tiče trgovinskih sporazuma u budućnosti moramo iskoristiti snagu e, svih 28 država članica. E, drugo, e, Zaštita okoliša, zaštita klime mora biti integrirani sastavni dio europske diplomacije i svih naših aktivnosti. Ovo je početak novog zakonodavnog razdoblja, dolazi nova komisija. Iskreno rečeno, u izjavama e, Josepa Borela i drugih e, zaštita e, klime nedovoljno je istaknuta. O tome moramo govoriti ne samo unutar Europske unije, nego i na globalnoj razini. A u sklopu razvojne pomoći moramo govoriti i o zaštiti šuma, pošumljavanju i tako dalje. Prekoračili ste vrijeme. Iskoristimo ovu šansu e, kako bismo iskoristili i novi instrumenti, prilagodili ga zahtjevima koji su pred nama. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći govornik gospođa Santos. Ljubazno vas molim da se držite vremena koje vam je dodijeljeno za izlaganje, zato što e, ostalima onda nećemo moći dati riječ. Gospođo Santos, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Šumski požari u Amazoniji traže našu pozornost ne samo zbog toga što uništavaju ono što smatramo plućima svijeta, već i zbog toga što dolazi do kršenja ljudskih prava i to e, njihovog e, eksponencijalnog povećanja. Vidimo da dolazi do povećanja nasilja nad autohtonim zajednicama, vidjeli smo da su e, dvojica vođa starosjedlačkih zajednica ubijeni, a isto tako i određeni broj e, boraca za zaštitu okoliša. Ubili su ih u lipnju a popis aktivista koji trpe nasilje je dugačak i upravo to e, treba ukazati e, na ono što se događa. Ljudima se prijeti, ljude se maltretira i upravo zato moramo odlučno reagirati mi iz Europske unije. Brazilski politički čelnici skloni su E, daljnjim ispitivanjima za iskapanje rudače u Amazoniji i moramo biti sigurni kakva će biti njihova politika. Zbog onoga što namjeravaju učiniti s pravom se bojimo za poštovanje prava sarosjedilačkih zajednica. Europska unija ne može zanemariti da je globalni e, vođa i mora učiniti sve što je u njezinoj moći kako bi se oduprla onome što se tamo događa kako bi se zauzela za Amazoniju i okoliš i kako bi se pobrinula da se ljudska prava štite. Hvala. Hvala lijepa gospođo Santos. Gospođa Kaltbro. Gospođo predsjedateljice, Amazonija gori. Radi se o velikoj krizi koja traži hitnu reakciju. Predsjednik Brazila Bolsonaro jasno je pokazao da nije spreman preuzeti odgovornost niti ozbiljno shvatiti situaciju e, nije spreman e, shvatiti niti e, prekomjerno krčenje šuma. Što više, on se želi svrstati uz bok Donaldu Trumpu i niječe klimatske promjene. Ako zaista želimo preuzeti odgovornost za klimu, ako zaista želimo zajednički raditi i surađivati kako bismo se pobrinuli da Pariški sporazum bude proveden u praksi, onda moramo spasiti Amazonu koristeći se najboljim instrumentima koje imamo na raspolaganju. Trgovinski sporazum između Europske unije i zemalja Merkosurga izuzetno je važan kako za nas tako i za Brazil, ali istovremeno daje nam jedinstvenu priliku da izvršimo pritisak i da zapravo iskoristimo ovu situaciju e, kako bismo e, djelovali na predsjednika Bolsonara e, pristupom mrkve i štapa. Imamo instrumente, koristimo ih. Hvala lijepa, gospođo Kalsbro. Sljedeći govornik je gospodin Guerreiro. Imate minutu, izvolite. Hvala lijepa. Gospođo ministrice, povjereniče, činjenice su jasne. Europska unija je u velikoj mjeri odgovora za uništenje amazonske prašume zbog poljoprivredne proizvodnje i zbog činjenice da uvozi soju iz Brazila. Ono što jedemo djelomično je odgovorno za uništenje Amazonije i za učinak na živote onih koji žive u tom području. Zato, gospođo ministrice, zato povjereniče, želimo da se blokira sporazum s Mercosurom te da se zaustavi uvoz soje i mesa iz tog dijela svijeta. Znamo da je to teško, ali je od presudne važnosti kako bismo mogli zaštititi bioraznolikost Amazonije te zajednice koje žive u njezinom području. Hvala. Hvala gospodine Guerreiro. Sljedeći govornik je gospodin Wallace, minutu. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Proizvodnja govedine svakako je bez sumnje najveći razlog krčenja šuma u Amazoniji. Najbrži način čini se da se zaustavi uništenje Amazonije jest smanjiti potražnju za brazilskom govedinom. Međutim, znamo da Europska unija svake godine želi iznova dodatno preplaviti europsko tržište uvozom latinoameričke govedine u još većoj mjeri nego prije. Činjenica je da postoje određene restrikcije vezano uz proizvodnju i širenje poljoprivredne proizvodnje u Amazoniji, ali pašnjake u savani e, sada zamjenjuju plantaže soje i upravo zato su se e, uzgajivači goveda preselili u Amazoniju i to je nešto što zapravo dovodi do prekomjernih krčenja šume u Amazoniji upravo zbog potreba uzgajivača e, stoke. Od kriterij održivosti za biogoriva mora biti takav da se ne dovodi do povećanja e, rizika e, za e, Amazoniju. Ovakva situacija je čisto ludilo. Hvala lijepa, gospodine Wallace. Sljedeći govornik je gospođa Kolan Osterle. Hvala lijepa. Trgovinskom razmjenom e, zapravo nosimo dio odgovornosti na našim plećima za ovo što se događa. Uvozimo proizvode koji su posljedica krčenja šuma, konkretno soju i govedinu. Europska unija mora ne samo snažnije govoriti protiv ovakve prakse, već isto tako mora tražiti da se e, na održiv način upravlja Amazonijom tako što će tražiti striktnu primjenu odredbi u trgovinskim sporazuma koje su u skladu sa Pariškim sporazumom. Pregovori sa zemljama Mercosura e, su pregovori u kojima je ovo pitanje ključno. E, ekološke prepreke su i ekološki zahtjevi e, su ono na čemu je počivala predizborna kampanja i zahvaljujući tome su rezultati izbora bili takvi kakvi jesu pa si sada na tome čestitamo. Ali moramo djelovati, moramo zaštititi naše potrošače, moramo podržati našu industriju i zaštititi okoliš i to pred navalom stranih proizvođača koji su i onečišćivači. Činjenica jest da trgovinski sporazum sa zemljama Mercosura treba biti sporazum koji sadrži obvezne odredbe i na taj način ćemo preuzeti i našu odgovornost za zaštitu Amazonije. Hvala lijepa. A sada sljedeći govornik je gospođa Katlin van Bremt. Izvolite. Hvala lijepa. Drago mi je što vas ponovno vidim, gospodine povjereniče, na ovoj vrlo važnoj raspravi. Međutim, kao što je običaj u Europskom parlamentu, svi se uglavnom slažu e, da postoji odgovornost za ono što se događa u Amazonija, a ova jednoglasnost može se zapravo iskoristiti da Europska unija zaista i učini nešto da se problem riješi. A što možemo učiniti? Možemo iskoristiti našu trgovinsku politiku koju ćemo u potpuno preoblikovati. Moramo se pobrinuti da naša trgovinska politika zaista istinski uzima u obzir e, ciljeve održivog razvoja. E, postoje poglavlja o održivosti u trgovinskim sporazumama i ta poglavlja trebaju biti obvezujuća i treba ih se primijeniti u praksi. Međutim i mi u Europskom parlamentu trebamo pokazati da mislimo ozbiljno. Ex ante, prije rasprave moramo jasno reći da krčenje šuma treba prestati kao i nepoštivanje ljudskih prava u amazoni i to treba biti temelj za buduću trgovinsku politiku. Iskoristimo godine koje su pred nama da to postignemo. Hvala. Gospođo Van Bremt. Sljedeći govornik, gospođa Bilbao Barandika, minutu, izvolite. Hvala. Šumski požari poharali su Amazoniju i zajednice koje tamo žive, a to ima učinka na sve nas zbog klimatskih promjena. Osim toga, tu je i jedna ekonomska aberacija koja je prisutna zato što je zapravo ovo izgleda rezultat pokušaja da se podupre održivi razvoj. Šesti rujna su Bolivija, Peru, Surinam, e, Gvajana i um, Paragvaj potpisali sporazum kojim se obvezuju da će preuzeti e, niz međunarodnih odredbi za zaštitu okoliša uključujući Pariški sporazum. Izuzetno je važno djelovati da se spriječe šumski požari, da se spriječi prekomjerno krčenje šuma i da se e, spriječi pretjerana proizvodnja proizvoda koji dovode e, do štete e, u Amazoniji i trebamo zaista prestati s uvozom soje i govedine koja dovode do prekomjernog krčenja šuma i uništavanja Amazonije. Hvala. Hvala lijepa gospođo Hvala lijepa. Svi smo s užasom pratili ovoga ljeta kako su strašni šumski požari poharali Amazoniju. također sve se to odvijalo uz aktivnu potporu Bolsonarovog režima svi mi zapravo želimo održivi razvoj, ali istovremeno ne priznajemo da je zapravo jeftina i prekomjerna proizvodnja govedine i soje dovelo do te situacije. Ja sam među onima koji smatraju da treba preuzeti odgovornost za ovu situaciju i e, zaista mislim da se trebamo E, riješiti politika koji dovode do prekomjernog krčenja. E, trebamo prestati e, sklapati trgovinske sporazume sa zemljama koje progone aktiviste, provodile nevladine, progone članove nevladinih udruga koje se bore za zaštitu okoliša i za slobodu izražavanja. Ovaj dom ne smije podržavati ratifikaciju takvih sporazuma. Trebamo zaštititi ključne ekosustave kao što je onaj u Amazoniji. Sve politike koje se tome suprotstavljaju treba trebaju biti odbačene. Znamo da nema radnih mjesta na e, mrtvoj planeti, ali isto tako nema baš mnogo radnih mjesta niti na e, plantažama za masovnu proizvodnju, a i ona radna mjesta koja tamo postoje su slabe kvalitete i dovode do teških zdravstvenih problema za one koji se na tim radnim mjestima zapošljavaju. Hvala. Hvala gospođo Salivan. Sljedeći govornik je gospodin Fernandez. Imate minutu, izvolite. Hvala lijepa, gospođo e, predsjedateljice. Kolege, moramo se boriti protiv klimatskih promjena, a za to trebamo globalno koordinirano djelovanje. Šume će tu biti ključni element. Održivost mora biti ključna riječ, a to također znači da nam treba i solidarnost moramo pokazati poštovanje prema Amazoniji. Radi se o ogromnom području, devet zemalja, ne samo Brazil, nalaze se u tom području. Mi u Europskoj uniji imamo iskustva sa šumskim požarima, tako da možda možemo biti primjer drugima. U mojoj zemlji 2017. godine Našli smo se u situaciji u kojoj smo izgubili zbog šumskih požara i mnogo šuma i preveliki broj života. Europska unija mora se usredotočiti na prevenciju. To je ključno. Te mora surađivati i financirati temeljem programa te uspostaviti fondove koji će omogućiti da se e, u Amazoniji e, štite ljudska prava, da se fokusira na um, održivost i da se postupa odgovorno. Hvala gospodine Fernandez. Sljedeći govornik je gospodin Luena. Izvolite minutu. Sí, buenas tardes. Estamos... Hvala. Predstavljena rasprava u kojoj ćemo se dotaknuti teme bioraznolikosti. Biološka raznolikost e, je jako važna, a vodstvo Europske unije je također spomenuto. Mi se ne smijemo sada zaustaviti i predati jer moramo zaštititi okoliš e, i imati održivi razvoj unatoč proizvodnji koja je intenzivna. Treba vidjeti koja je politika eh, upravljanja šumom u Europskoj Ta politika kaže da mi ne smijemo uvoziti i da treba imati restrikcije. Mi sada vodimo bitku večeras u Europskom parlamentu protiv negacionista. A možemo pobijediti samo uz vodstvo Europske unije. Ne smijemo se nikad predati, moramo biti dosljedni. Hvala. Hvala, gospodine Luena. Riječ ima gospođa Katajne na jednu minutu. Hvala, predsjedavajuća. Podsjetili ste nas na e, poglavlje o održivom razvoju na primjeru sporazumu e, sa Merkosurom i o važnosti Pariškog sporazuma. Moramo osigurati to da sporazum s Merkosurom bude proveden u skladu s načelima održivog razvoja i e, sa standardima koje se trebaju poštivati jer su dogovoreni. E, moramo temeljiti trgovinu na odredbama koje će biti prihvatljive obima stranama. E, dokument komisije pokazuje da krčenje šuma je sve manje samo europski problem. E, mnoge države članice imaju održivu e, politiku šuma, ali u Europskoj uniji ipak te politike nisu dovoljno koordinirane. Na primjer, e, ažuriranje te politike na razinu Europske unije danas je važnije nego ikad. Hvala, gospođo Katajnen. Sljedeći govornik, gospodin Holmgren, na jednu minutu. Hvala, predsjedavajuća. Prošloga tjedna susreo sam se s dva predstavnika starosjedilačkog naroda u Amazoniji koji se bori protiv problema požara. E, to mora postati i naš problem, nešto što je nama priraslo srcu, jer trenutno Amazoniju sve više napada Bolsonaro i to je jedno od najugroženijih područja na našem planetu. Ne smijemo povećavati uvoz soje iz tog područja, nego bismo trebali imati točne, rigorozne kriterije u pogledu sporazuma s Mercosurom. Pitam komisiju što bismo mogli učiniti kako bismo osigurali da te zemlje već sada odluče djelovati kako bi zaštitile šume, a ne i to čak e, pod opasnošću da se izgubi prihod od izvoza nekih proizvoda. Hvala. Sljedeći govornik gospodin Bernhuber. Hvala lijepa. Od početka godine 6000 četvrnih kilometara je izgorilo, a e, to je doista ogromna površina i kao što je već spomenuto 80% e, površina gdje su šume e, krčene koristi se za poljoprivredu. E, poveznica s Merkosurom e, ovdje je očita i to e, je doista sramota. Ispada da Europa daje potporu krčenju prašuma u Amazoniji. Jer zapravo mi uvozimo proizvode iz Amazonije iako naši poljoprivrednici i stočari proizvode dovoljne količine. E, s obzirom na ovakvu situaciju, smatram da bi bilo dobro zabraniti uvoz iz zemalja Mercosura, onako kako je to već predložilo finsko predsjedništvo. Hvala gospodine Bernhuber. Sljedeći govornik, gospođa Toja, na jednu minutu. Hvala, predsjedavajuća. Amazonija gori. A ako gori zemlja koja proizvodi 20% kisika koji dišemo, onda će nestati kulture, bioraznolikost narodi. Krčenje šuma je nešto što e, uzrokuju ljudi, politički vođe koji odobravaju iskorištavanje osoba i resursa. A to se temelji na e, staroj ideji kapitalizma bez poticanja dobrobiti sviju e, na domorodačkom jeziku postoji poslovica koja spominje upravo e, dobrobit i kvalitetan život. E, upravo taj kvalitetan život bi trebao biti vodeća nit u politikama Europske unije. Ja se pitam zašto ne bismo bili toliko hrabri i revidirali sporazum s Mercosurom kako bismo uveli kriterije klimatske okolišno drživosti. Zašto ne možemo imati zaštitu okoliša u tom sporazumu E, to je naš problem i mislim da Europa treba dati doprinos planu za e, pošumljavanje. Hvala. Hvala, gospođo Toja. Sljedeći govornik, e, gospođa Mec, na jednu minutu. Hvala, gospođo predsjedateljice. Između 1985. do 2016. godine izgubili smo tri km kvadratna e, prostora šuma, što zapravo odgovara e, većem broju nogometnih stadiona. Činjenica jest da se sve to događa e, dok mi promatramo zato što nam treba sve veći prostor za uzgoj stoke i uzgoj proizvoda koje zapravo uvozimo u Europskoj uniji. S jedne strane, što mi činimo? E, kritiziramo masovnu proizvodnju, ali s druge strane je e, ohrabrujemo. Hoće li sporazum, trgovinski sporazum sa zemljama Merkosura to promijeniti? Činjenica jeste da i mi imamo svoju odgovornost u toj priči. Budimo dosljedni i zabranimo uvoz proizvoda koji dolaze iz područja s prekomjernim krčanjem šuma i spriječimo predsjednika Bolsonara i ostale da žrtvuju Amazoniju na oltaru prekomjerne industrijske proizvodnje. Zahvaljujem. Sada je na redu zastupnica Spiraki. Jedna minuta. Poštovani predsjedavajući, svi u ovoj dvorani tražimo mjere za zaštitu i spašavanje Amazonije zato što je ona već e, uništena u mjeri od 30%. E, administracija gospodina Bolsonaro nije provela plan za e, prikladan razvoj i on zatvara oči pred ovakvim uništenjem. Sporazum između Merkosura i Europske unije mogao bi biti jaki instrument za zaštitu e, šume u Amazoniji. To je sporazum za pravednu trgovinu koji je vezan uz Pariški sporazum i pokušava navesti Brazil na pošumljavanje 12 milijuna hektara. Imali smo, nažalost, mnogo požara godinama u Amazoniji, ali trebali bismo donijeti mjeru kojom ćemo vršiti pritisak i e, pariški sporazum e, se treba poštivati. E, nemamo sporazume s Indonezijom ili Sibirom, ali trebamo dobro upravljati na drživ način šumama i kako bismo to kontrolirali i izvan Europske unije. Govornica je prekinuta. Na redu je zastupnica Mecola, izvolite. Hvala. Posljednjeg tjedana gledali smo u šoku masivno e, uništavanje Amazona požarima u Sibiru, pa sve i do Aljaske bilo je požara. To je dovelo do e, deforestacije klimatskih promjena koje nismo vidjeli nikad do sada. Sada ima i puno dima u našoj atmosferi i to je e, klimatska katastrofa. Cijeli svijet zaslužuje bolji odgovor nego odgovore na Twitter Twitteru. Naše e, društvo je puno populizma i ako tako nastavimo to će utjecati na zdravlje naše djece i njihove djece. Način na koji danas trošimo prirodne resurse je neodrživ, moramo hrabro donositi odluke koje trebamo, moramo se riješiti plastike, moramo se riješiti nekih toksičnih proizvoda. Europska unija može biti globalni lider. Kad je Greta Thunberg e, tražila od političara da djeluju e, u panici, e, onda je to dobro tražila, a mi se sad nalazimo u trenutku kad trebamo to izabrati takvu odluku. Eh, hvala lijepa. Sada je na redu zastupnica Evran. Hvala, predsjedavajući. Amazonija eh, se nalazi u teškoj situaciji i eh, globalna deforestacija, međutim obuhvaća i druga područja svijeta. Indonezija je e, pogođena požarima već od srpnja i e, to se prešućuje. To nije samo protivno e, trgovinskih sporazuma. Ovi trgovinski sporazumi nemaju zapravo obvezujuće odredbe. E, to vrijedi za Mercosur. Treba će nekoliko godina za donošenje novog sporazuma, a mi trebamo brzo djelovati. E, razvojna pomoć je važna poluga kratkoročno, ali bismo je trebali bolje koristiti kao sredstvo vršnja pritiska na one države koje zatvaraju oči pred krčenjem šuma. Također e, bih htjela da e, mislimo na one poljoprivrednike koji nemaju snage e, proširiti svoje kulture, područja uzgoja u odnosu na šume i trebaju promijeniti ponašanje zahvaljujući politici koja će poticati održivu poljoprivredu. Hvala. Sada na minutu i pol gospodin Vabron. Hvala predsjedavajući. Prošloga ljeta u Švedskoj smo imali velike šumske požare. Poljaci su nam poslali e, veliku pomoć, odobrili su nam je. E, poslali su e, svoje snage koje su nam pomogle u borbi protiv požara. i vatrogasce. A u Švedskoj netko kaže da se ne djeluje dovoljno. E, s jedne strane nije dovoljno čekati e, da dođe do katastrofe kako bi se ukinio sporazum s Mercosurom. E, treba, kaže netko, prekinuti ovaj trgovinski sporazum. Time, međutim, nećemo riješiti problem krčenja šuma i podmetanja požara. Treba insistirati s Brazilom kako bi provodio Pariški sporazum, a e, trgovinski sporazum bi trebao samo biti prijetnja u tome. E, trebamo postići veću stopu rasta u mnogim e, sektorima, dakle poboljšati trgovinsku razmjenu za korist sviju. Naši kolege trebaju doprinijeti što brže ratifikacije ovog sporazuma. Hvala. Hvala lijepa. Prelazim na postupak spontanog javljanja za riječ. Kao što je rekla potpredsjednica Hautala, e, skoro e, tri puta više govornika se javilo za riječ. E, sedam zastupnika će dobiti riječ zbog kratkoće vremena. Na redu je zastupnik iz Povjereniče, gospodine predsjedavajući, započet ću s nekoliko činjenica. Amazonija proizvodi 20% svjetskog kisika u atmosferi. Više od milijuna domorodaca trenutno su u opasnosti. E, zbog požara e, gori Amazonija već desetljećima. E, požari su se povećali za 85% pod trenutnom vladom Bolsonaro. Amazonija nije jedino područje koje se tako uništava. E, nemamo redovne e, požare, a e, ovakvi požari će povećati globalno zatopljenje, povećati temperaturu planeta i uništiti biološku raznolikost i život lokalnih zajednica u šumi. A dok govorimo E, prašuma se uništava, e, će potpuno. Hoću li je sada sjediti skrštenih ruku? Ne, moramo svi djelovati i to već jučer. Pitam komisiju koja je ovdje strategija, e, što činite kako bismo na svjetskoj razini izbjegli ovakve požare? Koju pomoć možemo ponuditi kako bismo zaustavili i kontrolirali ovakve požare? Hvala. Hvala, gospodine Agus Saliba. Došlo do malog nesporazuma. Trebali ste govoriti kasnije, ali sada će govoriti kolega Agius Saliba. Hvala. Mm, sporazum između Europske unije i Mercosura je najbolji način da se zaštiti planeta. Ako Europska unija želi biti lider u borbi protiv klimatskih promjena, mora odobriti sporazum između Europske unije i Merkosura. Zaštita amazonske prašume nešto eh, što moramo svi činiti, a moramo zaštititi i druga područja u oceani, Aziji. E, na taj način ćemo postići ciljeve održivog razvoja kako su definirani sa strane UN-a. E, Kolumbija i druge države, Peru, Kolumbija, Ekvador, Bolivija, Brazil i tako dalje, sklopili su sporazum e, o zaštiti Amazonija. Stajalište gospodina Makrana na sastanku G7 nije bio prikladno stajalište. E, pitanje unutarnje politike dovode u pitanje neke ciljeve koje si postignuti u mnogo godina teških sporazuma sporazum e, e, teških pregovora. Sporazum s Mercosurom je jako važan u pogledu zaštite okoliša i trebamo to priznati. Hvala. Riječ ima kolegica Joviva. Sorry. E, nekaj časa poslušam o Hvala slušamo već neko vrijeme da bi Europska unija trebala biti primjer u borbi protiv klimatskih promjena i da smo važan akter na međunarodnoj sceni. S druge strane, Europska unija ne može djelovati sama, klimatske promjene su globalni problem, moramo nešto učiniti zajedno. Trebali bismo raspravljati o tome, ali E, sve to pretočiti u dijelo. Trenutno vidimo da države članice zapravo ne bi trebale ratificirati sporazum s Merkosurom. Ne bismo trebali jednostavno gledati što se događa u Amazoniji, moramo nešto poduzeti. Ne možemo imati samo isprazne riječi, klima se mijenja i mi kao ljudi moramo se promijeniti. Ako ne, se ne budemo promijeniti, to će biti e, kraj za sve nas. Hvala gospođo Joveva, a e, sada riječ ima gospođa Thank you. Hvala. E, povremeno e, se javnost počne zanimati na neko pitanje, za neko pitanje i to zato što dođe do izražaja da je riječ o nečemu što je iznimno važno. E, prašume u Amazoniji e, pokazuju da postoje iznimno važna pitanja koja su važna za sve nas Nama je stalo do e, bioraznolikosti, do e, šuma, do e, života starosjedilaca. Nitko od nas nije otok. Svi proizvodimo učinke na druge što se tiče e, Mercosura, bojim se da će e, interesi naštetiti zaštiti temeljnih prava i zaštiti okoliša. E, nisam sigurna da Europska unija da će imati dovoljan utjecaj nakon potpisivanja sporazuma s Mercosurom. Pogledajte situaciju u prošlosti. Trebalo je osam godina što se tiče predsjedavajući prekida E, zastupnicu. E, sada je na redu e, zastupnica Konečna. Hvala lijepa. Uvažene kolegice i kolege, ne trebamo se pretvarati da smo mi ovdje nevini. Od 2017. govorimo o krčenju šuma. Tada sam ja podnijela izvješće na tu temu i ovaj parlament je usvojio to izvješće. E, predsjednik Bolsonaro radi na uništavanju prašuma i to znamo već dugo a Europska unija sa svojom trgovinskom politikom e, je dio problema. Nemojmo se pretvarati da smo šokirani. Zašto tako dugo čekamo akcijski plan komisije koji se tiče kršćenja šuma i zašto nije predviđena rezolucija na kraju ove rasprave? Mi samo e, hinimo interes, ali to je sve. Moramo biti svjesni činjenica. Prašume se uništavaju, a šume znače život. E, prestanimo e, samo govoriti, e, prijeđimo s riječi na dijela, pronađimo pravo rješenje. Hvala. Zahvaljujem. Sad riječ ima zastupnica Avram. Poštovani gospodine predsjedavajući, drage kolegice i kolege. E, Danas smo ujedinjeni i ljevica i desnica. Osuđujemo dramatične požare koji traju u ovom trenutku u amazonskim prašumama. E, međutim, e, trebamo krenuti s riječi na dijela. Danas Europska unija može učiniti nešto konkretno. Postoje trgovinski alati i možemo ih iskoristiti da izvršimo pritisak. Europska unija radi na potpisivanju sporazuma sa Mercosurom i moramo inzistirati na tome da se neće smanjiti ekološki standardi. E, moraju postojati načela predostrožnosti i e, moramo osigurati da te zemlje štite okoliš. Moramo vidjeti hoće li Bolsonaro poštovati svoje obveze. E, bitno je raditi na zaštiti okoliša i održivosti i trebamo sačekati s potpisivanjem barem do trenutka kada prestanu požari jer ako požari najvećih šuma nisu dovoljan razlog za djelovanje e, što nas može potaknuti da nešto učinimo e, kako bismo zaštitili okoliš i održivost. Hvala. Zahvaljujem. I e, na kraju ovog postupka zastupnik Kela. Zahvaljujem. E, drago mi je što imam mogućnost nešto reći. E, mislim da se ovdje ne radi o ljevici ili desnici. E, Bolsonaro je ljevica, a odgovoran je za požare, a Morales je desnica, a isto tako je odgovoran za požare. E, ne radi se samo o požarima u Amazoniji, radi se o požarima na e, e, cijeloj kugli zemaljskoj. A mi kupujemo i soju i meso iz tih krajeva i sve dok to traje oni će nastaviti krčiti šume. Ako se ratificira sporazum s Mercosurom, na nama će biti odgovornost E, što se tiče Pariškog sporazuma. Mi imamo e, etičnu i moralnu odgovornost, moramo biti rigorozni što se tiče poštivanja Pariškog sporazuma i moramo na tome inzistirati prije nego što potpišemo sporazum sa zemljama Merkosura. Hvala e, lijepa. Ovime zaključujem postupak spontanog javljanja za riječ. A sada, na samom kraju ove rasprave, još jednom u ime komisije e, riječ ima e, gospodin Bela. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Mislim da se svi slažemo oko toga da su prašume e, vitalan resurs za ovaj planet i velik e, je problem to što traju ovi požari. To nas iznimno zabrinjava i to posebno zato što e, dolazi do razarajućih požara i u mnogim drugim krajevima svijeta. Mnogi su to rekli i ja se slažem s time, E, moramo se baviti problemom e, šumskih požara svugdje na svijetu, bilo da je to Središnja Afrika, Sibir, Arktik, Južna Amerika, Europa, Azija. Dakle, svi ti e, požari govore da je potrebno hitno djelovati i udružiti snage u borbi protiv klimatskih promjena. Šume su apsolutno nužne u borbi protiv klimatskih promjena. Zaštita šuma predstavlja značajan element u našoj odgovornosti, i odgovornosti svih kako bismo ispunili obveze temeljem Pariškog sporazuma. E, mnogi od vas govorili su o sporazumu sa zemljama Mercosura. Što se tiče poglavlja koje se tiče trgovine i održivosti, tu i Europska unija i zemlje Merkosura, uključujući Brazil, prihvaćaju obvezu da e, učinkovito provode Pariški sporazum. E, brazilski doprinos utvrđen prema e, Pariškom sporazumu uključuje obveze koje se tiču pošumljavanja. Tu postoje i inicijative privatnog sektora, moratorij soje, Isto tako što se tiče prodavača mesa, oni neće prodavati meso iz područja gdje je nedavno došlo do krčenja šuma. Osim toga, ovdje bih istaknuo da je trgovinski sporazum sastavni dio sporazuma o pridruživanju koji obuhvaća i dijalog o ljudskim pravima i e, odredbe o suradnji u brojnim područjima, a to obuhvaća i e, klimu i zaštitu okoliša. To će omogućiti Europskoj uniji i parlamentu da imaju na raspolaganju dodatne instrumente što se tiče suradnje i e, približavanja e, s građanima u tim zemljama. E, možete biti uvjereni da postoje određene obveze koje se predviđaju. Ovaj sporazum s Mercosurom predviđa sveobuhvatno poglavlje o trgovini i održivosti i sadrži pravno obvezujuće odredbe o zaštiti okoliša i klimatskim promjenama, a to uključuje i obvezu e, provedbe Pariškog sporazuma. E, komisija ima cijelu paletu instrumenata na raspolaganju i može osigurati poštivanje ovih obveza. Ukoliko se neke obveze ne budu e, poštivale, možemo iskoristiti Eh, mehanizam rješavanja sporova koji je prilagođen ovim potrebama u slučaju povrede odredbi. Eh, mi vjerujemo da će Brazil ispuniti preuzete obveze u sklopu Pariškog sporazuma, a to uključuje i obvezu da do 25. smanje neto emisije stakleničkih plinova za 37% u usporedbi sa razinom iz 2005. To uključuje i akcijski plan e, da se stane na kraj krčenju šuma u Amazoniji. A mi smo sa svoje strane preuzeli obvezu da ćemo smanjiti domaće emisije za barem 40% do 2030. E, neki su zastupnici iznijeli komentar i rekli da se trebamo baviti i potražnjom, odnosno prodajom proizvoda koji su povezani s krčenjem šuma. Zakonodavni okvir kojim bi se spriječilo da se takvi proizvodi prodaju na europskom tržištu bio bi iznimno važan. E, Europa Europska unija već ima propise kojima se zabranjuje prodaja e, nezakonito zasječenih e, e, oblica i koje dolaze iz nezakonito krčenih šuma. Što se tiče lanca nabave. E, spomenuo bih nedavno komunikaciju o krčenju e, u kojoj smo najavili cijeli niz drugih mjera. E, te mjere obuhvaćaju i standarde i sustave certificiranja pomoću kojih identificiramo proizvode koji ne dolaze iz područja gdje se krče šume, a osim toga uvodimo mjere pomoću kojih osiguravamo odgovarajući lanac nabave i minimaliziramo rizike koji su povezani s krčenjem šuma. Osim toga, promičemo e, mjere kako bismo potaknuli društveno odgovorno poslovanje i na posljedku radimo na uspostavi platforme dionika i omogućujemo raspravu između e, dužnosnika, nevladinih udruga, poslovnog sektora dalje. I na koncu, e, Podsjetio bih e, da konačni pravni tekst sporazuma o pridruživanju i trgovinska poglavlja da će biti podnesen Europskom parlamentu i državama članicama na odobrenje. Hvala. Zahvaljujem povjereniku Beli. A sada u ime vijeća gospođa ministrica Tupurajnen. Izvolite. Uvaženi gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici, zaključno vam zahvaljujem na ovoj e, vrlo korisnoj raspravi o vrlo važnoj temi. E, svi mi smatramo da trebamo dati sve od sebe kako bismo zaštitili šume. E, moramo unaprijediti mjere koje poduzimamo i e, dalje raditi na poštivanju međunarodno preuzetih obveza. Mnogi među vama e, spomenuli su trgovinski sporazum sa zemljama Mercosura. U tom sporazumu postoji poglavlje o trgovini i održivosti koje je u skladu sa najvišim standardima ako to usporedimo s drugim trgovinskim sporazumima. Osnovna pretpostavka je da povećani volumen trgovine ne smije e, biti na uštrb okoliša i radnopravnih uvjeta. Naprotiv, e, mora služiti održivom razvoju. Osim toga, postoji članak o klimatskim promjenama e, gdje se uvode obveze za stranke da provode obveze iz Pariškog sporazuma. A postoje i obveze koje se tiču borbe protiv krčenja šuma. E, međutim, kao i ovdje u Europskom parlamentu, e, rasprave na razini vijeća na ovu temu još uvijek su u ranoj fazi. E, treba će nam dosta vremena za detaljnu analizu ovog sporazuma. Biće važno za obje naše institucije da vodimo iskrenu i otvorenu raspravu o ovom sporazumu temeljem samih činjenica. Istaknula bih da otvorena ambiciozna trgovinska politika koja počiva na pravilima i vrijednostima i uključiva je takva trgovinska politika je prioritet za finsko predsjedništvo. Mnogi među vama rekli su da su hitno potrebne klimatske mjere. E, sada je trenutak da e, djelujemo, a ne kasnije. Smatramo da Europska unija može djelovati na druge i pokazati primjerom što treba učiniti i zato je važno e, definirati ambiciozne ciljeve što se tiče klimatske neutralnosti u Europskoj uniji do 2050. što prije. Dame i gospodo, moramo zaštititi amazonske prašume i sačuvati ih za buduće naraštaje. Do sada je učinjena velika šteta, međutim moramo se usredotočiti na to da spriječimo daljnje pogoršanje situacije. Moramo zaštititi šume u Amazoniji i drugdje, jer moramo zaštititi vlastiti život. Deforestacija je globalni izazov i tu postoje brojni komplicirani aspekti. Iz tog razloga e, suradnja između različitih konfiguracija vijeća bitan je preduvjet za uspjeh. A još je važnija suradnja između institucija Europske unije i upravo smo zato danas svi ovdje. E, hvala vam još jednom na aktivnom doprinosu i pozornosti. Hvala lijepa, gospođo ministrice. Ovime zaključujem ovu raspravu i e, sada ćemo imati jednu kratku stanku od nekoliko minuta.